Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim da sjednemo. So once again, ladies and gentlemen, please. Evo još jednom, dame i gospodo. E, mislim da ima još mjesta, pa izvolite sjesti. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, važeni kolege, prije svega topla dobrodošlica gospodinu Jozefu Borelu, e, kandidatu za e, potpredsjednika komisije. Dobrodošli na našem odboru i drago nam je što ste s nama poslije podne, obzirom da je ovo dobra prilika za dijalog i prvi korak prema konstruktivnoj i plodnoj suradnji sa Europskim parlamentom. Ovo je dom koji dobro poznajete svakako i svakako znamo da ste i e, čovjek koji želi njegovati blisku vezu i bliske kontakte sa Europskim parlamentom i u budućnosti. Želim podsjetiti kolege da je svrha ovog saslušanja da parlament procijeni kandidata za povjerenika temeljem njegovih općih kompetencija, predanosti europskom putu i osobne neovisnosti. Također, ovo saslušanje daje priliku da se procijeni kandidatovo poznavanje njegovog predloženog portfelja i komunikacijskih vještina. Kolege, 27. rujna dobili smo odgovore gospodina Borela na pisana pitanja koja su dostavljena zastupnicima na svim jezicima te objavljena i na web stranicama parlamenta. A sada dopustite da ukratko opišem e, strukturu ovog saslušanja koje je e, koje slijedi poslovnik parlamenta kako bi se osigurala jednaka i fer prilika svim e, kandidatima za povjerenika da iznesu svoje mišljenja. Prvo, kandidat za povjerenika biti će pozvan da iznese uvodni govor najdulje 15 minuta, a nakon uvoda e, imat ćemo vremena za 25 zastupničkih pitanja. U prvom krugu e, će govoriti predstavnici klubova, a u drugom 18 zastupnika prema kvotama koje su dodijeljene političkim klubovima, uključujući i e, predstavnike nezavisnih zastupnika. E, e, vremenski slotovi su pet minuta i sastoje se od sljedećega. Svaki zastupnik ima jednu minutu za postavljanje svog pitanja, nakon čega slijedi odgovor od dvije minute kandidata za poverenika. Ako je potrebno, e, isti zastupnik može u trajanju od najdulje jedne minute postaviti dodatno pitanje te kandidat e, u jednoj minuti odgovoriti na dodatno pitanje istog zastupnika. Želim podsjetiti da se dodatno pitanje mora odnositi na odgovor kandidata na prvo pitanje, a ne uvoditi novu temu. Na kraju saslušanja kandidat za povjerenika imati će pet minuta za završnu izjavu ukupno vrijeme ovog saslušanja strogo ograničeno na tri sata, pa molim kolege da se drže svojeg vremena e, koje je dodijeljeno za intervencije. Tko prekorači svoje vrijeme za intervenciju, oduzet će vrijeme svojim kolegama. E, zato evo imam i ovaj čekić koji se nadam da neću morati upotrijebiti kako bih vodio red, no a upozoravam e, kad prekoračite vrijeme udarit ću jednom, to znači da ste prekoročili i da morate završiti, a nakon drugog udarca čekićem e, vaše vrijeme završilo. Imamo prijevod na 23 jezika, te ćemo imati izravni prijenos na web stranicu parlamenta, te će se također moći vidjeti video snimka na stranici parlamenta. Prije nego što sada dam riječ kandidatu za povjerenika, želim naglasiti važnost ovog saslušanja za učinkovit e, dijalog između e, visokog predstavnika i Europskog parlamenta e, u području vanjskog djelovanja Europske unije u trenucima kada pred Europskom unijom stoje brojni izazovi, ali također tu se može tu, tu će povjerenik naravno igrati veliku ulogu u jačanju odnosa Europske unije, ali i unutar Europske unije E, interinstitucionalnog dijaloga. Evo, toliko s moje strane. E, sada će kandidat imati točno 15 minuta. Gospodine Borel, izvolite. Uvaženi zastupnici, doista mi je drago što sam ponovno pred Europskim parlamentom. Doista mi je čast, ali sam svjestan i velike odgovornosti koju ću preuzeti ako dobijem vašu potporu. E, prepoznajem vitalni doprinos Europskog parlamenta u oblikovanju europskih politika te dodanu vrijednost parlamentarne diplomacije kao na primjer Ukrajine. Jedna od mojih e, najvažnijih e, odgovornosti biti će informirati, konzultirati se, osiguravati uzimanje u obzir institucionalnog mišljenja. Snažna e, vanjska politika Europske unije treba i snažnu demokratsku potporu. U svom uvodnom govoru ću e, prije konceptualno nego geografski e, zauzeti stav prema nekim pitanjima, no od početka želim naglasiti namjeru da se uključimo u reformske integracijske procese na Zapadnom Balkanu da dadem potporu demokraciji i teritorijalnom integritetu Ukrajine, te se pozabavim izazovima na našem, u našem južnom susjedstvu, e, zauzeti se za razvoj nove sveobuhvatne strategije prema Africi, e, izradu politički zaokružene strategije u i oko Azije, jačanje suradnje sa Latinskom Amerikom, te uspostavljanje transatlantskih odnosa sa E, gospodina Pompeom, e, kao što sam rekao, e, jačanjem naših međusobnih transatlantskih odnosa. Drago mi je, dakle, evo što mogu nešto reći o ovim svim pitanjima, te kako zajedno možemo raditi na demokraciji i jačanju ljudskih prava u ovim izazovnim vremenima. Prije svega da vam ocrtam svoju opću viziju. Važni zastupnici, predsjedniče, uskoro ćemo slaviti 30. godišnjicu pada Berlinskog zida. Bio je to triumf slobode koji je omogućio ponovno ujedinjenje Njemačke i Europe u miru i demokraciji. No, tu e, su se pojavili strateški izazovi, a većinu je, su riješile europske politike proširenje i e, početak zajedničke vanjske politike. To je bio duh i e, koji je vladao u tom domu u moje vrijeme, no od tada se svijet znatno promijenio i to na gore i to znatno gore. Sada imamo trgovinske ratove, klimatske promjene, izbjegličke krize i nestabilnost u našem e, susjedstvu. Međunarodni poredak temeljem prava sada je pred izazovom e, politike moći koja je više nefer i nepredvidiva E, a što znači politika moći? To znači da, je, da se potkopava međunarodno pravo. E, manje je sve sporazuma, a teritorijalni integritet e, nekoliko država narušen je kao što pokazuje i rat u Ukrajini. Ne proliferacija i sustav razoružanja su pod prijetnjom, krši se embargo u Libiji, a i drugdje. Znači politika moći znači i da trgovina, tehnologija i financije se koriste kao alati za međunarodno tržišno natjecanje i postaju političko oružje. E, uloga e, i nesigurnost uloge e, Sjedinjenih država u međunarodnoj politici, novi izazovi s istoka i Kine također su faktor kao i ekonomska pitanja i prilike na globalnoj razini oko nas je također i e, krki, e, krko e, politički red i ekonomske prijetnje koje se pojavljuju u Africi, te također druge prijetnje demokraciji i sigurnosti u našem susjedstvu. Uvaženi zastupnici, ovo nije svijet kakav je željela Europska unija, no uvjeren sam da imamo u rukama sve što je potrebno da se suočimo s tim izazovima jer e, mi smo i na to moramo biti ponosni najbolja kombinacija ekonomske slobode, prosperiteta i socijalne kohezije u svijetu. Mi imamo resurse, imamo potporu naše populacije i snažne institucije i na tome trebamo graditi put dalje. Tako ja čitam političke smjernice e, predsjednice komisije Ursula von der Leyen koja je ovu komisiju definira kao geopolitičku komisiju i zatražila od mene da radim na jačanju Europe u svijetu. Uvaženi zastupnici, kako to učiniti? Mi trebamo okupiti naše nacionalne suverenitete kako bismo umnožili moć individualnih zemalja članica na taj način i uvjeren sam da ako nećemo djelovati zajedno, Europa će postati irelevantna, nevažna u novom svijetu koji je pred nama. Okupiti nacionalni suverenitet je politička odluka koju je lakše e, objaviti nego postići, kao što je rekao moj prijatelj. Moramo nedeljne govore pomiriti sa e, onime što činimo u ponedjeljak u dijelu, no zato nam je potrebna doista integrirana vanjska politika koja okuplja moći zemalja članica koje djeluju zajedno u vijeću uz upravljanje komisije i uz demokratski legitimitet koji doprinosi ovaj dom. To je ono što je obećao Lisabonski ugovor i e, uvjeren sam e, da ako me potvrdite u srcu mog rada kao potpredsjednika visokog predstavnika biti će premostiti e, individualne politike zemalja članica radom komisije i djelovanjem komisije što e, nije lako, ali učinit ću najbolje što mogu za taj cilj. Naime, politika kao što se kaže počinje kod kuća. A zašto? Zato što da bi se geopolitički postigla relevantnost, potrebno nam je, potrebno nam je jedinstvo mnogo snažnije nego ono koje imamo sada i sve male i zemlje članice e, nadam se da će e, mojim djelovanjem postati ujedinjenije. Drugo, potrebna nam je koherentnost, usklađenost unutarnjih i vanjskih politika. Mi imamo instrumente da igramo politiku moći, ali je naš izazov da ih okupimo na jedno mjesto u službu jedne strategije, jedinstvene strategije. Mi smo ključna normativna sila i za uspostavljanje e, svjetskih standarda. Imamo i e, snažne i moćne trgovinske politike. Zašto? Zato što su zajedničke i mi smo stvarni vođa e, u oblikovanju agende za 2030. i globalni konsenzus za održivost. Naš proračun zajedno s onim zemalja članica čini nas i financijskom supersilom, a naš diplomatski kapacitet jedan je od najsnažnijih u svijetu. Trebamo jačati međunarodnu ulogu eura i jačati našu vojnu sposobnost za djelovanje. Dakle, evo da sažmemo ovu jednoj rečenici, Europska unija mora naučiti koristiti jezik moći. Često kažemo partnerstvo i multilateralizam nešto u našem kolestivnom DNK. Da, ali ne možete biti samo multilateralist. Znači moramo imati partnere, oni su nam potrebni. Ali mnogi od naših partnera od, udaljuju se od sustava temeljem pravila, a drugi primjenjuju prava i pravila na selektivan način kojima odgovara. Europa se mora pozicionirati u e, i u ovom e, rastućem sukobu između Sjedinjenih država i Kine, ne znam kako da to nazovem, je li to globalna konkurencija ili tržnacanje ili E, sukob. Dakle, mi moramo u multilateralizmu promovirati naš vlastiti pristup i ne dopustiti da nas tjesne unutar svojeg e, opozicije. Mi ćemo naravno uvijek ostati snažni saveznici Sjedinjenih država, no imamo i legitimne zabrinutosti oko unilateralnih jednostranih e, poteza koji idu na uštrb suradnje. Sustav temeljem pravila mora se reformirati, ali ne mijenjati. Također moramo pozdraviti e, pozitivne kineske poteze u području klimatskih promjena i nuklearnog sporazuma s Iranom. No, očekujemo od Kine da funkcionira unutar pravila u sustavu, e, reciprocitet i isti uvjeti za sve level playing field moraju biti temelj naših međusobnih odnosa na primjer na području trgovine, investicija i konektivnosti. E, predsjedniče, uvaženi zastupnici, europski građani kažu da su najveći izazovi pred nama klimatske promjene i migracije. Jedno i drugo su geopolitički izazovi jer ih ne možemo sami riješiti. Čak i ako postanemo ugljično neutralni, e, morat ćemo pomoći drugima da krenu u istom smjeru. Samo Europa neće moći riješiti cijeli problem. Klimatske promjene e, pokažu, su najveći e, izazov za redistribuciju nakon industrijske revolucije unutar Europske unije i e, u samim zemljama i među građanima. To je pokretač nestabilnosti i migratornog pritiska s kojim ćemo se morati suočiti i koji ćemo vidjeti i kod kuće i u inozemstvu. To, zato su to geopolitička pitanja. Migracije i azil imaju duboke geopolitičke implikacije. Ljudska tragedija u Siriji stvorila je 2015. vrhunac u broju tražitelja azila, a migracije e, kada postanu strukturno pitanje svakako traže kontrolu na granicama, no i stvarno partnerstvo sa zemljama podrijetla i tranzita, uglavnom iz Afrike. E, mislim, dolazim iz Španjolske pa imam određeno iskustvo s time. Ne, u ne tako dalekoj budućnosti, vjerujem, Afrika e, će imati e, milijardu stanovnika više. Ne milijardu stanovnika, nego milijardu stanovnika više nego sada. Nemojte gledati sada na to samo kroz e, prizmu migracija, nego kao i priliku, jer ako uspijemo uspostaviti sveobuhvatnu strategiju koja će integrirati trgovinu, investicije, obrazovanje, e, osnaživanje žena, e, jer rješenja bez osnaživanja žena u Africi neće biti, znači mobilnost i tako dalje. Znači za to moramo razmišljati široko i krenuti u razvoj zajedničke strateške vizije, alate za to imamo. I naravno ne smijemo nikada e, se odreći onoga što jesmo svaki puta kada se pojavi migracijska kriza, mala ili velika. Govorimo, recimo sad nešto o sigurnosti obrane. Naša snaga je u, snazi da povežemo diplomaciju, upravljanje krizama, vanjske i unutarnje aspekte sigurnosti i to je način na koji možemo promovirati, na koji promoviramo mir. Postoje hibridne prijetnje, uključujući i dezinformacijske kampanje i napade koji ugrožavaju našu demokraciju. Svjestan sam težine ovih prijetnji i ići ću dalje ovim putem. Obrana je dio naše sigurnosti i ponekada E, prijetnje kreću daleko od naših granica. Nedavno smo uspostavili instrumente da razbijemo korisnije e, sposobnosti obrane, ali moramo ići i dalje. Zemlje članice koriste 35 e, tisuća vojnih pripadnika u međunarodnim misijama diljem svijeta, ali moramo činiti i više. Naš vojno trošnje otprilike pola BDP-a Belgije E, više od Kine i e, znatno više od Rusije, znači e, samo smo drugi iza Sjedinjenih država, znači od prvih 45%, ali naš kapacitet je manji zbog naše fragmentacije udvostručavanja, duplikacije napora, znači moramo trošiti bolje i zajedno i da bismo trošili bolje i zajedno moramo raditi zajedno. Moramo biti operativni na terenu, moramo raspoređivati snage od našeg e, susjedstva počevši. E, sjetite se glavnih ciljeva iz Helsinkija 1999. nakon rata na području bivše Jugoslavije e, da bi se moglo, tražili smo da se može 50-60 tisuća ljudi rasporediti na terenu. Gdje su oni? No, budimo svjesni, NATO će ostati temelj našeg kolektivnog saveza, kolektivne obrane, no razvoj, razvoj europske obrane će ojačati i Atlantski savez i time što ćemo postići veću snagu s naše strane u NATO-u također ćemo e, postići bolju ravnotežu preko e, prekoatlantskih odnosa. Dame i gospodo, moramo ići zatim da Europa bude u stanju sama se braniti i da radi na svjetskom poredku koji će biti mirnodopski kako bi ljudi u njemu mogli nastaviti željeti ostvarivati održavi razvoj. Dame i gospodo, rekao bih ovo je moja nedjeljna propovjed ili bolje da kažem to je govor za ponedjeljak jer zaista namjeravam s riječi prijeći na dijela budete li mi ukazali povjerenje. Hvala. Hvala lijepa. E, imenovani povjereniče i hvala što ste se striktno pridržavali dodijeljenog vremena. Sada prelazimo sa sljedećim e, prvim krugom u postavljanju pitanja. Kolega će vam postaviti pitanje u trajanju od jedne minute, a nakon toga imate dvije minute za odgovor i onda je, postoji mogućnost za nastavni pitanje. Najprije Antonio Lopez. Dobar dan, gospodine Barel. Idemo odmah na stvar vi želite e, zamijeniti gospođu Mogherini, čija je politika bila katastrofalna i pogotovo u smislu e, postupaka prema autoritarnim komunističkim režimima, režimima Južne Amerike. Osim toga, borimo se i sa e, humanitarnom krizom bez presedana. Dakle, potpuno je neuspjela bila ta pod politika, a vidimo da recimo na Kubi e, od 2017. nije došlo nikakve, do nikakve promjene da e, i dalje vidimo represije kao i u Nikaragu i Daniela Ortege i e, mislimo da bi trebalo e, primijeniti sankcije za kršenje ljudskih prava. Radi se o e, demokraciji koja je ugrožena u Južnoj Americi, a u našoj državi u Španjolskoj, u Kataloniji, a znam vas dobro, zajedno smo radili. Kako mislite da se i ta situacija može razriješiti? Hvala vam puno. Vi znate da ja dijelim vašu zabrinutost i za drugu polutku, ali i za ono što se događa u našoj državi. Gospođa Mogherini nije na Kubi bila turistički. Mi imamo sporazum s Kubom koji e, zahtjeva da se povremeno održe sastanci, sastanci koji su predviđeni i Mislim da e, je jasno da to stoji u tom sporazumu. Što se Venezuele tiče, Znamo što se tamo događa i činimo sve što je u našoj moći da bi se održali demokratski predsjednički izbori koji su zajamčeni i e, znamo da je humanitarna situacija u Venezueli zapravo strašna. Preko pet milijuna ljudi napustilo je tu zemlju a ono što mi činimo je e, da e, pregovaramo, odnosno želimo e, postići želju za pregovorima, a i većina država Evropske unije svjesna je ove situacije i svjesna je da nema predsjednik Maduro demokratskog legitimiteta, no nismo prihvatili sankcije koje bi mogle još teže udariti na venezuelanski narod. I vidite i e, sami što se događa, pa ćemo se mi i dalje boriti i truditi, nastojati, ali naravno u srcu ja sam protiv sankcija koje će jo, predstavljati još jači udar na narod Venezuele. A E, rezultati mogu biti vrlo loši, negativni. Što se Nikarague tiče, znate i sami e, da smo e, na tome pokušali postići neki uspjeh. Znate da sam na tome radio ja kao ministar vanjskih poslova Španjolske. Hvala, da li imate možda nastavno pitanje, gospodine Lopez? Što se tiče individualnih sankcija, Naravno, e, radi se o nama, o Europi. Dakle, niti smo mi Sjedinjene države i mi e, zapravo trebamo reagirati na te režime i što se tiče individualnih sankcija, mislim da bi trebalo nastaviti raditi na tome da se one primjene. A osim toga još nešto želim pitati, a to je napredovanje populističkih režima, vi ste protiv toga, ja znam da jeste, i u Europi i izvan nje. Pa što ćete raditi na tome? Da, kao što znate, ja sam eh, vrlo jasan eh, i glasan o tom pitanju i e, vrlo čvrsto sam se izjasnio i moram vam reći da kao visoki predstavnik europske politike nemam problema s tim da e, kažem što mislim ali teško se očitovati o unutarnjim pitanjima pojedinih država populistički pokreti u svijetu napreduju i e, imaju lokalne korijene, a hrani ih e, sociološka i socijalna logika. Naravno, lakše je reći nešto o Nikaragui, ali ja ne želim reći ništa o, jedno, o unutarnjoj situaciji u našim državama članicama, pa ni u moje vlastitoj. Hvala, sada Tonino Piculo ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa i dobrodošli u parlament, gospodine Borel. E, izabrana predsjednica Ursula von der Leyen je rekla da će sljedeća komisija biti politička komisija i ona predviđa Uniju koja će biti više strateška i dosljednija po pitanju vanjske politike i želi da visoki predstavnik ojača e, aspekte, vanjske i unutarnje aspekte europske politike, što mi pozdravljamo. U svijetu kojem dominira geopolitičko natjecanje, trebali bismo prestati s takozvanim pristupom silosa sa razdvajanjem. E, trebamo pomoći i ostvariti odnose s drugim narodima, naravno u skladu s našim vrijednostima. Dijelite li mišljenje da odnosi i u različitim politikama Evropske unije e, nisu više e, održivi u sadašnjoj politici Evropske unije vezano za trgovinu i drugo. Moramo ovo gledati kao cjelinu. Imamo velike probleme naravno i e, možemo imati to razdvajanje tipa silos. A komisija ima svoje, vijeće ima svoje funkcije i e, mi koji e, zapravo e, imamo ove ovlasti moramo koristiti sve svoje kapacitete da bismo uz narad, postigli suglasnost o tome što treba činiti. Imamo zajedničku ulogu i moram reći da je moja dužnost da primjenim članak u kojoj stoji e, da moramo slijediti iste politike i e, prema van i prema unutra i prema tome mogu prijeći na konkretan odgovor da ja ću preuzeti takvu obvezu da nastavim pozitivnu dinamiku e, političke odgovornosti od 2010. godine konzultirajući parlament, komisiju i vijeće, pogotovo o pitanjima koja su najosjetljivija i odnose se na vanjske e, odnose, međunarodne odnose i e, obranu i sigurnost. Poštivat ćemo sve međunarodne sporazume e, najmanje pet puta godišnje imat ću zajednički konzultacijski sastanak koji će se odnositi i na politiku e, sigurnosti i obrane uz razmjenu informacija o e, statusu međunarodnih ugovora i o 40. članku e, iz 2016. godine, dakle o boljem zakonodavstvu. Hvala, izvolite dodatno pitanje. Gospodine Borel, u posljednjih 15 godina prešli smo sa e, čitavog e, kruga prijatelja kao što je to bio definirao Romano Prodi tu do jednog prstena vatre, kruga vatre i e, dio naše globalne politike predstavlja i proširenje i naše susjedstvo. Kada ste bili u Europskom e, parlamentu, vi ste se zalagali za takve politike, podržali ste Eurolat i Euromed. I u tom duhu želim vas pitati kakvi su vaši pogledi o potrebi za trajanjem parlamentarizacijom europske vanjske politike. Da li prihvaćate da one obveze koje ima visoki predstavnik potpredsjednik Europske komisije da se i one i dalje provode zajedno e, sa instrumentima za europsku vanjsku politiku. Hvala. Mislim da sam već počeo odgovarati na ovo pitanje a odnosi se na praktičnu stranu sudjelovanja parlamentaraca e, e, u provođenju e, uopće parlamentarnom provođenju vanjske politike Europske unije. Pa naravno imamo i parlamentarnu skupštinu sredozemnih država i druge parlamentarne skupštine E, dakle kao i južnoameričku, pa ćemo s njima surađivati kao i s nacionalnim parlamentima s kojima ćemo održavati sastanke i vjerujem da su to inicijative koje su vrlo plodne, a i predsjednik e, dosadašnji ovog odbora će nam e, pomagati s neformalnim konzultacijama o vanjskim poslovima. I <clears throat> ja vjerujem da ćemo moći pomoći, pomoći čak i u razvoju i u napretku odnosa. Hvala. Ude e, ime kluba Renew Europe. Dobar dan, gospodine Borel. Gospođa Fonder Lajen kaže da se moramo više afirmirati, da moramo više strateški postupiti i da moramo biti više ujedinjeni. Dakle, više ujedinjeni znači da moramo biti vrlo jaki. Stoga imam vrlo jednostavno pitanje. Što vi namjeravate poduzeti kako biste ojačali jedinstvo među državama članicama? Ali molim vas da nam date vrlo jasni odgovor. To će biti jedini odgovor zadovoljavajući za naš klub zastupnika. Jer već dugo slušamo različite stvari i da li ćete imati novo jedinstvo u odnosu na Rusiju i da li ćemo imati novu strategiju u odnosu na Rusiju. I isto tako, što ćete napraviti kako bismo imali više jedinstva po pitanju e, sigurnosti i obrane. Gospođo zastupnice, hvala vam lijepa na pitanju. Prosto imate dvije minute za jasan odgovor. Da, postoji odgovor koji bismo mogli dati u dvije godine, u dvije minute e, na to kako zajednički djelovati u pogledu ovoga što pitate, e, to bi bilo lako. Ovo je jedno veliko, široko pitanje, a e, svakako mi trebamo biti ne E, samo posrednici, ne samo djelovati na stvaranju konsenzusa, nego se moramo međusobno usuglasiti. Trebamo zajednu, zajedničku stratešku kulturu da bi nas svijet i razumio i e, shvatio kao jedinstvene. Jer naše jedinstvo može jako puno postići i prema tome e, trebamo e, imati i zajedničke nazivnike za način minimalne, naravno to može i kompjuter, ali mi trebamo pronaći nešto zajedničko e, što ćemo primijeniti u izgradnji svijeta putem naše politike Dakle, e, zajednička stajališta. Rusija, dobar primjer toga, treba zadržati sankcije prema Rusiji sve dok ne dođe do e, promjene njihovih stajališta, a to će zahtijevati veliko jedinstvo. Jer e, ako kod sljedećeg produljenja sankcija samo jedna država bude glasala protiv, to će pasti. Prema tome, ono što mogu reći, deset sam godina bio u tri formacije europskih institucija predstavnik svoje zemlje. I ta zadaća za postizanjem sporazuma Naravno, uvijek ovisi o volji da se to učini, međutim, ako volja postoji, može se postići jako puno. Hvala lijepa. Izvolite Hilde Valtman za dodatno pitanje. Hvala lijepa. Moje drugo pitanje je kako ćete izazvati one države članice koje ne žele sudjelovati i ne žele napredovati po pitanju e, zajedničke vanjske i obrambene politike. Jer e, uzeli smo primjer Rusije i rekli ste da jedan glas dovoljan da se dovede u pitanje sistem. Ali ja smatram da to nije dobar sustav. U hladnom smo ratu sa susjednom zemljom. Čitav jedan naraštaj mladih Rusa odrasta sa protueuropskim osjećajima. Dakle, kako ćete uvjeriti one države članice koje nisu spremne napredovati na tom planu? Jeste li spremni tako što učiniti? Hvala lijepa, povjerenče, izvolite. Da, preuzimam taj rizik. A i e, preuzimam rizik da ono što radimo vijeće ne prihvati. E, ja ću pokušati međutim u određenim slučajevima koristiti neke e, sporazume koji će biti postignuti iako možda se ne e, slažemo 100%. E, to su sankcije, to su ljudska prava. Naravno pokušat ćemo postići jednoglasje, odnosno nastojati da se svi slože, ali može se modificirati pojedine sporazume ali e, kvalificirana e, e, većina zapravo rješava i nadležna je za vanjsku politiku. Kao što su to i pitanja financijska, treba nam dakle kvalificirana većina koja će glasovati i za jako važno pitanje recimo mira. Za klub Zeleni EFA, Reinhard Bütikofer, izvolite. Dobrodošli gospodine Borel. Prije svega želim vam zahvaliti što ste nas u svom uvodnom govoru spomenuli ljudska prava kao temeljno načelo Europske unije, iako ljudska prava nisu ni jedan puta spomenuta u vašem dopisu o misiji. Znači trebamo se držati upravo ključne relevantnosti ljudskih prava u vanjskoj policiji Europske unije. Svakako ste svjesni da su neki od e, vaših e, ranijih napomena e, podigli ovdje ili ondje obrvu u ovom domu, pa možda bi bilo dobro kad biste u nekom trenutku mogli odgovoriti i na te pitanje. Moje pitanje je sljedeće. Europska unija je Azija koliki će prioritet za vas biti, biti strategija konektivnosti koju je smisla Europska unija? I to je to što smo upravo potpisali sporazum sa Japanom o većoj suradnji. Kako ćete osigurati dovoljno financiranje? Hvala, gospodine Borel, dvije minute. Hvala vam lijepa, gospodine Vitikofer. Ja e, ću vam e, odgovoriti e, upravo na način da kažem da ne mogu na sva pitanja odgovoriti, ali što se konektivnosti tiče, reći ću <clears throat> da je to mega trend 21. stoljeća. Te ako se u ovom pitanju radi o tome koliko je svijet povezan i hoćemo li definirati standarde upravljanja i e, povezati Europu u tom smislu, e, mislim da konektivnost e, treba se oslanjati na održivost, zatim pokrivenost i postupanje po pravilima, ali to ne znači samo da se radi o fizičkoj povezanosti, infrastrukturi, lukama, mostovima to je izgradnja mreže za digitalno doba. Što znači temeljenje na pravilima? Pravila trebaju osigurati slobodu ljudi i pridržavanje određenih načela, e, te osigurati sigurnost e, ulagačima. Osim toga, trebamo obratiti pozornost na tri riječi tri stvari. Prvo, eh, graditi mrežu između Europe i Azije koja podrazumijeva i ljudske, ljudsku povezanost, ali i eh, povezanost u svakom drugom pogledu. Trebamo blisko surađivati s prijateljima, recimo s Japanom 27. rujna imali smo sastanak. Zatim tu je Indija, Koreja, država Asana. Hvala. Dodatno pitanje, gospodin Butikofer, izvolite. Siguran sam, gospodine Borel, da će eh, vaša treća točka biti dio eh, vašeg drugog odgovora na moje pitanje. A ako me pitate koja je to rečenica meni eh, posebno zapela za uho, to ću također spomenuti. No, e, evo, e, sljedeća stvar. E, ovu strategiju silosa kritizirali su mnogi moji kolege i to ste i vi sami rekli. No, u vašem pismu prva rečenica koju ste poslali u dopistu pod predsjednici Mogherini, visokoj predsjednici Mogherini, više se ne pojavljuje, a to je da ćete biti odgovorni za koordiniranje rada svih povjerenika u po pitanju vanjskih odnosa. Znači, sada to nedostaje u ovom dopisu. Hoćete li vi moći raditi koordinaciju upravljanja jedinstvenom e, politikom koja će nadići ovaj pristup silasa? Hvala. E, gospodine Borel, jednu minutu. 18. članak ugovora je dovoljan i on govori da sam zadužen izravno za koordinaciju vanjskog djelovanja komisije. Vanjske politike dakle su jedna stvar, a drugo su unutarnje politike koje imaju vanjsku dimenziju. I treća stvar koju sam htio spomenuti je dostatno financiranje. To je nešto što ne smijemo zaboraviti. U Hrvatskoj se evo veliki most gradi koji košta 800 milijuna eura, a mi e, e, to e, plaćamo polovicu toga i to kineskoj tvrtki koja gradi taj most. A što se tiče drugih stvari tipa i pitanja koje se odnosilo na Indiju, vrlo su neugodne ove stvari e, jer e, naravno e, Sjedinjene države također igraju svoju ulogu. Thank you. Next speaker is from the ID group, Mr. Gospodin Marijani, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Borel, u svibnju ove godine u intervju koji ste dali španjolskom e, dnevniku rekli ste da nam je Rusija neprijatelj. Prije 45 minuta smo počeli svojim saslušanjem i niste uopće spomenuli među neprijateljima radikalan terorizam koji ubija prije nekoliko dana, to se dogodilo u Francuskoj, a to je slučaj u svim našim zemljama. Na vijeću se u srpnju e, reklo da je u Siriji, jedna e, enklava koja je zapravo najveće žarište terorizma u cijelom svijetu. I zato vas pitam, tko je najgori neprijatelj Rusije? E, Sirija ili Rusija ili terorizam? I ako je to terorizam, što ćete napraviti protiv zemalja koje ga financiraju kao Saudijska Arabija, Katar ili pak Turska koja ima vrlo dvosmislenu ulogu? Hvala puno na pitanju. Nisam nikad rekao da je Rusija e, neprijatelj Španjolske. Govorio sam o Europi i rekao sam isto što govorim i danas. Istu stvar. Sjedinjene države imaju svoje stajalište, svoju poziciju koja je nesigurnija nego što je bila prethodno. Sa istoka dolaze ugroze i tako dalje. I Španjolski ambasador bio je pozvan da se očituje, e, ali ja nikad nisam rekao da je Rusija neprijatelj Španjolske. Ali naravno imamo ugroze, imamo nove, a što, zašto bi naši e, F-18 i zašto bi naši Leopardi bili u Litvi i Estoniji? Da, nemamo ugroza koje postoje i naravno e, to su e, e, situacije da imamo sad suradnju recimo i španjolskih i kanadskih brodova u obrambenom smislu. Dakle, imamo i u Španjolskoj i u Litvi svijest o tome i španjolske trupe u tome svemu sudjeluju, sudjeluju u odgovoru na prave prijetnje. Vi ste rekli da e, je e, Rusija neprijatelj, treba biti jako oprezan. Naravno da je terorizam iznimno velik e, prijetnja i mi smo terorizmu bili izloženi osobno. E, mi imamo e, na našim ulicama ophodnje e, vojnika, dakle što može učiniti Evropska unija? Imamo različite instrumente, diplomaciju, odnose s tim državama koje predstavljaju terorističku prijetnju, ali naravno sami to ne možemo riješiti gospodine Marijani. E, govorite dakle o prijetnji terorizma. Ako postanete visoki predstavnik, što ćete napraviti sa zemljama poput Saudijske Arabije, Katara ili pak e, Turske e, koja ima dvoznačnu ulogu. Tu ponavljam moje pitanje. Što će se napraviti po pitanju tih zemalja u smislu financiranja terorizma? Europa bi e, htjela biti utjecajna, ali u ovom času prema tim zemljama ne radimo gotovo ništa. I još jedna vrlo, stvar vrlo kratka, ti čuveni e, teroristički borci koji su još u inozemstvu, koji su zapravo europski državljani, što bi mi ste trebali njih vratiti u Europsku uniju ili ostaviti tamo gdje jesu? ja ne vidim tu kao um, ambiguitetnu ili podvojenu ulogu Turske, odnosno stajalište prema e, terorizmu. Očito je i svi znamo da je bilo e, procesa i aktivnosti e, koji djeluju, dakle, i da se naši odnosi prema tim s tim državama e, su e, zapravo takvi da trebamo e, uvidjeti da imamo zajedničke neprijatelje. Puno više žrtava terorizma u Africi, u jugoistočnoj Aziji, u Europi. Dakle, mislim da trebamo svijest o tome podizati. A molim drugo pitanje ponoviti. Da, imamo strane borce iz Španjolske e, jer ćemo i provešemo njihovu repatriaciju jer španjolski e, će e, građani dobiti i zaštitu. Gospođa Fatiga za klub zastupnika ECR-a. Zahvaljujem predsjedniče. Mi ovdje zagovaramo E, ispunjavanje ciljeva Ujedinjenih naroda. Imamo i e, pomorsku e, strategiju pomorske sigurnosti Europske unije, a vidimo i brojne kršenje kršenja međunarodnog prava u Južnom Kineskom moru. Imamo također blokadu odmoštrje snaca također u Keršu, također Također na moru imamo piratske činove u Ajdenskom zaljevu, e, u Gineji. Također i u Laguni Vistula. E kako e, mislite da ćete moći zaštititi pomorske interese Europske unije u svom radu? Naime, vanjski E, pomorska strategija u svojim vanjskim aspektima u vašoj nadležnosti? Gospodine Mrlo, dvije minute. Hvala puno na pitanju. Vi mi dajete zapravo moći i ovlasti koje su gotovo nevjerojatne na svim morima, na svim kontinentima i imamo misiju imamo misiju da e, borbe e, protiv piratstva e, na rogu Afrike i u Španjolskoj imamo također i vojne brodove koji jako dobro djeluju štiteći promet u toj zoni i naravno ono što vas brine brine vas razlog goma to je ormuški tjesnac E, imamo tu i e, američku bazu, e, odnosno amerikanci to štite, a mi se u tome ne sudjelujemo. A, a u toj zoni nemamo sporazum o prisutnosti evropske mornarice. Prema tome, po meni, treba sazvati regionalnu konferenciju pod pokroviteljstvom Europske unije da bi došlo do deeskalacije jer ako imamo puno pomorskih sila jednih do drugih koje tu djeluju, to e, može dovesti do napetosti i to nije najbolja, najbolje rješenje. A e, trebamo deeskalaciju da bi se izbjeglo ulaženje u e, vrlo opasan sukob sukob i trebamo postići geopolitičku ravnotežu, a tu mi igramo ključnu ulogu, po meni. E, hvala gospođo Fatiga. Dodatno pitanje na minutu. Rusija stoji iza blokiranja tjesnaca Kerš e, i slobode plovidbe u Azovskom moru, također i u, zaljevu Visla. Koje je vaša, vaše mišljenje, koje je stav prema sankcijama prema Rusiji? Um, posebice u svjetlu događanja u Ukrajini. Hvala vam lijepa. Što se ovog područja tiče, on je za Evropljene od posebne osjetljivosti. I što se Rusije tiče, sve sam već ranije rekao, ali mogu to i ponoviti. Mislim da bi trebalo e, nastupati jednoglasno i zajednički e, cijela Europa, cijela Evropska unija e, zbog nelegalne aneksije Krima i zbog kršenja teritorijalnog e, integriteta određenih dijelova Ukrajine. Dok Rusija ne promijeni svoje stajalište, to treba tako biti. A ja ću e, očekivati u vijeću jednoglasnost e, u tome. Pet je načela, nije samo jedan na kojima počeva naš odnos s Rusijom. I trebamo se angažirati selektivno e, upravo na tim e, točkama e, i na onima koje bi omogućile dijalog. Hvala. Sada za klub zastupnika GUE Engele, gospođa Ruiz. Gospodine Borel, posljednjih godina E, vidimo da e, se događa nova utrka u naoružanju i e, da se, da se odvijaju novi nuklearni pokusi. Dakle, nema razoružanja i na e, raznim stranama zapravo se e, odvijaju takve stvari koje e, mislim predstavljaju prijetnju, prijetnju. Imamo Trumpove prijetnje, imamo Kurde na sjeveru Sirije i tako dalje i mislim da bi trebalo odigrati ulogu koja će da bismo mi trebali biti poticatelji e, mirivanja u cijelom svijetu, pogotovo e, u djelovanju prema Turskoj. E, možemo zamrzavati recimo neka sredstva koja Turska koristi za naoružavanje. Gospođo zastupnice, mi možemo reći da ulazimo u razdoblje nuklearne nestabilnosti. Teške su to riječi, ali tako je i svi sporazumi koji su predstavljali e, mrežu prevencije i e, nuklearnog naoružavanja <laughs> zapravo su pali. I e, Europska unija treba odigrati jednu ulogu koja će voditi prema neproliferaciji nuklearnog naoružanja, to treba proširiti, a mi trebamo podržavati e, razoružavanje, neproliferaciju i e, e, korištenje nuklearne energije za mirnodopske namjene. I tu imamo i korejsku prijetnju i moramo i nastaviti rad na tome da stupi na snagu sporazum o prestanku nuklearnih pokusa Nemamo tu e, zajedničko stajalište Europske unije e, koje bi zabranjivalo e, nuklearno naoružanje, ali možemo o tome i dalje raspravljati. Ja ću teško svojim djelovanjem te stvari promijeniti, a ja vjerujem da je i većina vas ovdje da se protivi nuklearnom naoružavanju. Međutim, što se tiče Turske i Sjedinjenih država, ja sam se, ja sam e, vidio da se, pogotovo evo već danas sam vidio koliko je e, situacija zaoštrena e, s obzirom na irački teritorij, na blizinu Europe i na treba biti svjestan da na taj način ne možemo ovaj problem riješiti. Dobro zvuče vaše e, riječi e, sad u Europi, a e, takvo stajalište upravo sad trebamo. A u Španjolskoj e, se e, odobrilo prodaju e, naoružanja Saudijskoj Arabiji što je rezultiralo ogromnim brojem mrtvih. Hoćete li se vi odlučiti za postizanje zajedničkog stajališta o kontroli prodaje oružja kao što e, smo odlučili 2018. godine. A imamo i e, sporazum o nuklearnom naoružanju i e, koji bi se trebao temeljiti na neproliferaciji. Španjolska to još uvijek nije prihvatila. Mislim da bi trebalo pokazati na neki način da Evropska unija se drži tog stajališta ja vam neću tumačiti politiku moje e, zemlje, ali mogu informirati da je e, vlada u kojoj sam ja sudjelovao e, održala, odnosno ispunila e, uvjete prethodnih sporazuma, međutim da nije e, došlo do daljnje prodaje naoružanja Saudijskoj e, Arabiji. I za sad moramo postupati po sporazumu koji postoji, a druge godine ćemo imati mogućnost nastavka tog sporazuma imamo e, veliki sastanak koji će se o tome održati. I što se izvoza tiče, ja mislim da e, trebamo ažurirati odredbe e, sporazuma koji je postignut 2008. godine. Thank you, Hvala lijepa, Završili smo s prvim krugom i prelazimo na drugi krug pitanja. U ime Pučana, gospođa Kalnjete. Hvala, e, gospodine Borel. Zapadni Balkan prioritetno je područje za Europsku uniju s obzirom na to da bi oni mogli postati članovi Europske unije. Vi ste kao ministar vanjskih e, poslova Španjolske e, predstavljali zemlju koja ne priznaje Kosovo. Da li kao visoki e, predstavnik za vanjske poslove e, ćete nešto učiniti da potaknete Španjolsku da prizna Kosovo? Jer u protivnom vaša vjerodostojnost pa čak i integritet vaših politika u odnosu na dijalog između Srbije i Kosova bi mogli biti dovojdeni u pitanje i e, kakvo rješenje vi u tom smislu predlažete? Hvala lijepa. Gospodine Borel, izvolite. Priznavanje Kosova je u nadležnosti država članica. Vi znate da e, imamo različita pitanja po pitanju priznavanja, ali smo jednako angažirani. Srbija i Kosovo moraju postići sporazum. Učinit ću sve što mogu kako bi se taj prioritet ispunio. U stvari moram reći da će moj prvi e, službeno putovanje biti e, u Prištinu. Ja sam e, bio pozvan da odem na ljetnu školu u ovoga ljeta. U svakom slučaju, moj prvi posjet bit će u Prištini. Jer ja mislim da mi, ako mi kao evropljani ne budemo mogli riješiti ovaj problem koji je u našoj neposrednom okruženju, e, nećemo moći druge stvari rješavati. Ako Kina, Indija i Rusija ne priznaju Kosovo, ono neće biti država. Dakle, pitanja je što možemo napraviti kako bi se s pregovorima nastavilo. E, Kosovo ima određene obveze, a Srbija mora krenuti i biti opredjeljena na iskreni dijalog. Mi smo počeli prije dosta vremena, bude li to trajalo predugo, vidjet ćemo kakva će biti situacija. Status quo kakav je sada je jednostavno nešto što ne, se ne može nastaviti i e, bitno je da se na Kosovu održe demokratski izbori. Kosovo i Srbije moraju sklopiti sporazum i to će za mene biti prioritet. Hvala lijepa. Sandra Kanjete, jedna minuta za dodatno pitanje. Gospodine Borel, spomenuli ste Kinu, Rusiju i druge zemlje koje također nisu priznali Kosovo, ali o, to nisu zemlje članice Europske unije. Ja sam nekada bila diplomat i rado bih vas pitala o izazovima europske vanjske politike. Međutim, prisiljena sam postaviti pitanje o integritetu. Kakve zaključke e, e, dobivate vezano za Španjolsku i za e, poznavanje e, određenih informacija i širenje tih povlaštenih informacija. Naime, na ovom mjestu imat ćete itekako pristupa informacijama. Uvijek e, sam e, odbacivao korištenje privilegiranih informacija u takve svrhe, e, a radilo se o informaciji iz e, e, vrijednosti 9000 eura, radilo se o 7% paketa i 93% e, je zapravo e, ostalo unutar moje nadležnosti. Dakle, vidi se sve e, iz moje porezne kartice što se tiče privilegiranih informacija. Dakle, 7% je dionica iz portfelja prodano, a 93 je ostalo. Možda je to učinjeno u e, neodgovarajućem trenutku, ali mislim da e, ovo doista nema nikakve veze s insajderskim ili privilegiranim e, podacima, informacijama u ovom slučaju. Hvala lijepa gospodine Borel. Sada riječ ima e, Marija Arena. Ona nije samo vaša kolegica iz socijalista i demokrata, ona također predsjeda odborom za razvoj. Hvala. Gospodine Borel, obraćam se vama e, kao po pitanju vašeg govora u ponedjeljak, jer izjave Nedeljne izjave me ne zanimaju toliko. Europska povelja o temeljnim pravima i e, poštivanje ljudskih prava, načela slobode, demokracije i pravne države su vrijednosti kojima se rukovodimo mi e, iz Europske unije unutar i izvan naših granica. Sukladno članku 21. E, ugovoru u Europskoj uniji e, ljudska prava moraju biti u središtu našeg dijaloga s trećim zemljama u svim vrstama odnosa od trgovinskih politika do pregovora o migracijama jednostavno pitanje što namjeravate učiniti kako bi cijela komisija to poštovala i što ćete učiniti da bi politike drugih povjerenika, naročito onog za vanjske poslove, što ćete dakle učiniti da to ne ide e, suprotno ljudskim pravima. Madame la, je votre... Razumijem točno e, vašu skepsu. U stvarnom svijetu uvijek se ide između stvarnosti koje ne možemo zaobići i načela kojih se ne možemo odreći. Ali u Europska unija e, je, e, mislim, pravi pokazatelj o tome kako bi trebalo e, postupati e, za cijeli svijet. U tom smislu vanjska politika zapravo mora biti u središtu naših e, politika upravo ljudska prava. I to je vrlo značajno i za Europski parlament i njegov pododrom. A kada govorimo o zemljama koje mogu imati e, povlastične odnose u trgovini, da, e, vi tražite da se to sve primjenjuje, da, pod svim okolnostima. Međutim, moram vas uvjeriti da za mene ljudska prava nisu nešto što tek uljepšava trgovinske sporazume. Ne, to je nešto što treba biti e, sastavni dio takvih ugovora i moramo paziti kako se ti ugovori provode. Ovaj parlament je upravo učinio mnogo toga kako bi se zabranio rad djece. Jer koji puta se oko tržišno natjecanje vodi upravo oko tih e, ljudskih prava i njihovih kršenja. Ponekada se upravo zato što se krši ljudska prava proizvodi jeftinije. U tome je stvar. Hvala, imate li dopunsko pitanje? Vrlo skoro Europska unija će trebati raspravljati s različitim zemljama Kinom, Rusijom, Indijom, Brazilom i Kazahstanom. To su tek neke od tih zemalja s kojima imamo strateški dijalog. S njima smo sklopili različite e, sporazume gdje se traži da ljudska prava budu ključni element tih e, sporazuma. Ali kako da se ta klauzula poštuje jer je to po prvi puta da se takva odredba nalazi u takvoj vrsti sporazuma što ćete vi napraviti u bilateralnim odnosima s trećim zemljama za u te zemlje gdje će se ona ta klauzula primjenjivati, a s kojima smo započeli sa strateškim sporazumom. Bojite se nekih stvari, ali bez obzira na to Evropska unija smatra se pouzdanim partnerom koji poštuje ljudska prava. Možda ne činimo dovoljno, ali činimo mnogo toga. Konkretno gledano što mogu učiniti? Da ta odredba koja se odnosi na poštivanje ljudskih prava treba biti sastavni dio svih trgovinskih sporazuma. I isto tako treba postići da odnosi Europske unije sa tim zemljama u socijalnom i političkom smislu istovremeno uzmu u obzir posebnosti svake od tih zemalja. Imamo akcijski plan za razdoblje 2020. do 2024. godine. Takvih akcijskih planova imamo dosta u Europskoj uniji. Sada je potrebno vidjeti kako se oni mogu konkretno primijeniti. Tražimo od Europskog parlamenta da surađuje sa mnom kako bi se to što tamo piše ostvarilo i kako bi Europska unija zaista bila svijetli primjer primjene ljudskih prava u cijelom svijetu. Hvala lijepa, a sada riječ ima Natali Luazu, ne samo članici kluba zastupnika Renew, već također e, predsjedava i e, pod odborom za sigurnost i obranu. Gospodine Borel, gospođa von der Leyen je rekla da ima jasnu ambiciju, a to da ima geopolitičku komisiju. Moramo dakle po pitanju ljudskih prava i drugih prava jako važno da moramo raditi na zajedničkoj obrani. 2016. godine već se definiralo da je potrebna e, neovisnost Europske unije i zato postoje određene alati koji su uspostavljeni kako bismo imali Europski fond za obranu. Instrumente i alate sada imamo, ali ono što nam itekako nedostaje, jedna zajednička kultura u tom smislu i doktrina koju bismo dijelili. Europski parlament je tražio više puta od visoke predstavnice da načini bijelu knjigu o obrani Europske unije. To je nužan radi, iako dug i e, složen. Hoćete li se i vi, gospodine Borel, angažirati da se ta bijela knjiga izradi? Činjenica jest da nam kultura kultura i strategija. Zajednička kultura i strategija na tom planu manjka. Ne znam da li jako, ali manjka. Što se tiče e, PESKA i Europskog plana obrane i operativnog plana također, imamo također i dakle misiju za europsku e, obrambenu politiku. Moramo napredovati na svakom od tih aspekata. I e, E, kao što je rekao gospodin Lami, e, prije nekoliko dana sam s njim govorio, ne smijemo niti učiniti vladino, dakle ono državno napraviti nedržavnim. Dakle, ne smijemo izmiješati različite razine. Moramo dakle izraditi strateške planove. Ne znam je li to dovoljno je li potrebno to razmišljanje produbiti? Model bijele knjige na nacionalnoj razini pokazao da je to efikasan model i sasvim sigurno u Europskoj uniji <clears throat> mogli bismo se time inspirirati. Znate da je to nešto što je e, složena e, stvar, složeni zadatak i da moramo dobro razmisliti prije nego li što u to uđemo jer će to zahtijevati <clears throat> iz ljude i sredstva da bi se to ostvarilo. A rezultat toga e, trebao bi biti veći politički angažman država članica. Uvidimo li dakle da ako na taj način postupimo možemo dobiti pozitivan rezultat, uvjeravam vas da ću ja biti za tu opciju. Zato što moramo napraviti u toj zajedničkoj kulturi i strategiji na isti način na koji razvijamo naše odnose sa NATO savezom i suradnju sa NATO savezom. Dakle, radi se o komplementarnom. Hvala. Imate li još dodatno pitanje? Među različitim instrumentima koji su nam na raspolaganju, članak 42. stavak 7. je članak na koji, kojeg je Francuska već iskoristila nakon terorističkog napada i više europskih partnera odgovorilo je na poziv Francuske trebamo iz članka 42. stavka 7. izvući lekcije i morali bismo se u budućnosti oslanjati na bolje postupke i e, brže djelovanje. Dakle, čini nam se da je još korisnije krenuti u takvu operativnu razradu tog članka jer nam e, može pomoći u borbi protiv različitih opasnosti, naročito hibridnih opasnosti o kojima ste vi govorili. Što e, mislite i da li mislite napredo, kako napredovati u radu na tom članku i e, koju ulogu u tom smislu ćete dati e, Europskom parlamentu? Članak koji spominjete je bez sumnje članak koji, kao što vi kažete, treba učiniti više operativnim. On, na njega se pozvalo u jednom eh, dramatičnom času francuske povijesti a to nije jedini članak e, na kojem treba poraditi, na primjer 212. ako se ne varam, koji govori o zajedničkom odgovoru u slučaju e, terorističkog napada, u slučaju elementarnih nepogoda ili e, drugih takvih događanja. Za sve to, mislim, trebamo imati određeni postupak i reći na koji način se oni primjenjuju ali kao što sam već e, ranije rekao, vi ste ti koji oblikujete vanjsku politiku i to bi bio vrlo značajan element da vidimo kako možemo preći sa nedjeljnog e, govora na e, konkretne dijela u ponedeljak. Mi nismo NATO savez i nemamo ekvivalent članku petom NATO saveza, ali 40, članak 42. ima e, svoje implikacije. E, članak 5. NATO saveza govori nam o vojnoj opasnosti, vojnom napadu, ali članak 5. ne bi bio operativan kad se radi o hibridnim opasnostima, dok 42. E, točka, stavak 7. bi u tom slučaju bio primjenjiv. Hvala. Arno Danžan na jednu minutu ime Pučana. Hvala lijepa. Gospodine Borel, imate tematski i geografski vrlo široki portfelj i to u domenu koji je i kako u velikoj mjeri u nadležnosti država članica, pa tako to izgleda neostvarivam zadatkom. ono što je europska diplomacija do sada načinila e, nije tako slavno i u posljednjih deset godina građanima bi teško bilo spomenuti jednu instancu gdje je naša diplomacija imala presudnu ulogu u svijetu. Puno toga se radi, ali vrlo raštrkano i e, na taj način se nekako raštrkavaju e, i materijalna i fizička sredstva. Nije li došao trenutak da se odredi određeni prioriteti, da vi sebi odredite određene prioritete. Iako znam da danas trebate pokazati da ćete sve zadovoljiti, ipak e, morate odrediti određene e, prioritete. Hvala vam, opisali ste moj zadatak kao neostvariv. E, to ne ohrabruje, ali kada sam bio u Europskoj komisiji govorili smo o tome i o tim e, dužnostima i ja sam mislio da je to neostvarivo e, zadatak i rekao sam previše toga za jednog čovjeka. Međutim, bilo kako bilo, to je nužno i morate napraviti određene stvari e, i tako mi u Španjolskoj kažemo učinili smo to jer nismo znali da je to bilo nemoguće ostvariti. E, Gledao sam vas na YouTube-u i moram reći da u potpunosti dijelim vaše mišljenje o europskoj obrani. Da, trebamo stvoriti komplementarne kapacitete i isto tako jasno je, ne možemo biti sve prisutni jer nemamo mogućnosti iste kapacitete da djelujemo. E, tražite od mene da odradim prioritete. I e, što god da kažem, netko e, će time biti nezadovoljan. Međutim, kada od mene tražite već prioritete, mislim da je veliki prioritet naše vanjske politike da je to Balkan i naše istočne granice. I ne možemo reći da nismo u stanju rješavati probleme u našem neposrednom susjedstvu. Isto tako Libija nedostaje ujedinjenost Europljana, ali još jedno, moram reći da vjerojatno nismo svjesni ogromne opasnosti koju može predstavljati Sjeverna Afrika kao destabiliziran teritorij. Dakle, tu treba igrati važnu ulogu u a, ravnoteže u svijetu. Dakle, zadatak je ogroman, ali računam na vašu pomoć da bi to dalo nekakav plod. Ano, Danžan, imate li dodatno pitanje? Hvala na ovom dobrom odgovoru, gospodine Borela. Kao i vi, ja mislim da ako ne možemo naše vrijednosti ostvariti u našem neposrednom susjedstvu, nema smisla imati ambicije dalje u svijetu. I još jedna stvar vezano za Sahel. Imamo e, Mm, postoje muškarci i žene koje dakle su u europskim mirovnim misijama. Najveći broj njih je u Sahelu. I već godinama se izrađuju strateški planovi kako bi se vidjeli kojim se problemima radi i naši rješenja. A bez obzira na sve to, čini se da ono što mi radimo nema odlučujuću ulogu. Kako vi gledate na tu regiju u svijetu i što bismo mogli napraviti da se nešto promijeni? da ta regija je izuzetno važna. Nedavno sam bio u Nigeru, zatim u Senegalu i e, nismo uopće svjesni koliko je Sahel bitan za Europu. To je naše prava južna granica. A Arabi koriste i jedan izraz e, da to opišu e, gdje se stalno suprostavljaju različiti interesi dugotrajnih neprijatelja između e, i e, možemo očekivati u nekoliko e, sljedećih godina puno destabilizacije u tom teritoriju i zaista E, tamo će uskoro biti 200 milijuna ljudi. E, neki su tražili da to postane zapravo zeleni pojas u borbi protiv e, pustinja i sasvim sigurno to će biti naš treći prioritet, a možda u određenim aspektima naš prvi prioritet. Zahvaljujem, a sada dolazimo do sljedećeg govornika, Sven Miksa, za klub zastupnika SED. Zahvaljujem. E, vratio bih se na obranu i sigurnost, ali možda i strateške kulture i obrambenih sposobnosti. E, znači kada govorimo e, da je PESCO i tako dalje. Sve te inicijative s jedne strane imaju za cilj bolje usmjeriti naše kolektivne napore i jačati našu globalnu konkurentnost u području vojne industrije i povezanog istraživanja i razvoja, ali i šire cilj je osigurati da na raspolaganju imamo nužne sposobnosti da ispunimo međunarodne obveze i ambicije u našoj globalnoj agendi. Dakle, stoga bi moje pitanje prema vama bilo e, zašto mislite da nam najviše nedostaje sposobnosti u kojem području i e, također e, u, na području upravljanja, na, u području država gdje, gdje se može riješiti ovaj e, problem nedostatka sredstava. Pokušat ću u dvije minute odgovoriti na ovo konkretno. Prvo, e, imamo plan razvoja e, kapaciteta sa 11 obrambenih prioriteta. To uključuje, znamo i to, kiber operacije, punjenje u zraku i e, obranu balističkih projektila. E, kada smo, sjećate se, išli u e, vojne u zrakoplovne napad na Siriju nismo imali mogućnost punjenja zrakoplova u zraku, a to je ključna stvar, nego smo tu trebali imali mornaricu za pomoć. Nadalje, zatim za operativni angažman u okviru CSDP, p-a, zajedničke sigurnosne obrane politike, znači tu trebamo kompatibilno sa prioritetima NATO-a, na primjer. Sjedinjene države imaju samo jednu vrstu e, bojnih tenkova, a mi imamo 17 vrsta e, tenkova koji se proizvode. Znači, Nedostatak suradnje između e, zemalja članica u, području sigurnosti i obrane košta nas otprilike 30 e, milijuna eura godišnje. Znači moramo razviti PESCO i e, fond za obranu i jer je to puno jeftinije, znači trošiti ovako jedne zajedničke kapacitete, nego puno međusobno konkurentnih kapaciteta koji su osim toga međusobno e, preskupi za e, uklapanje u jedinstvenu cjelinu. Znači moramo nekako uskladiti naše resurse e, i mislim imamo višegodišnji financijski okvir o kojem ćete odlučivati vi zajedno s vijećem, tako to će biti. Ali također trebamo imati ovo civilno upravljanje koje je jednako e, važno kao i vojne misije, a za to su nam potrebni drugačiji kapaciteti, znači policija, suci, državni tužitelji i drugi stručnjaci. Zahvaljujem. E, izvolite, Miksa, dodatno pitanje. Hvala. Slažem se u velikoj mjeri da je suradnja ključna ovdje no vidjeli smo i u ranijim slučajevima kada smo uspjeli e, impresivno surađivati kako bismo izgradili neke e, kapacitete e, koji na kraju su stali nekorišteni i naše borbene skupine ih nisu koristile. Dakle, vjerujem da borbene skupine imaju vrijednost u transformaciji E, u kojem su nastale, no obzirom na ograničenja politička i druga koja smo vidjeli, kako mislite da ćemo moći dati odgovor na ova ograničenja kako bi te kapacitete koje kolektivno ostvarujemo možemo i smisleno koristiti, gospodine Borel? Da, da, ove s e, battle groups, borbene skupine koje nismo nikada koristili, da. No, međutim, one ostaju E, primarni alat za naši brzi vojni odgovor i one su jedine vojne snage na stand-by od strane Europske unije kako bi se moglo e, u kratkom roku koristiti. Tako mislim da moramo jačati zajedničko financiranje koje je trenutno u raspravi u kontekstu e, instrumenta za mir, Peace Facility, koje je upravo E, moja prethodnica gospođa Mogherini vama predložila kako bismo imali poticaj za dalje za buduće e, raspoređivanje. Znači sjećate se ove bor, e, borbne skupine, znači u Maliju na primjer iz radnih raznih razloga one se nisu mogle mobilizirati. Ali ako one postoje, borbne skupine, moramo imati za njih i zajedničko financiranje, jer one su zajednički alat za korištenje europskih vojnih e, kapaciteta. Zahvaljujem. Sljedeći govornik je Zeleni FA, gospodin Jen Bu, Zahvaljujem. I dobar dan e, svima, dobar dan gospodine Borel. Rekli se da moramo biti konsistentni međunarodnoj razini, s vama se tu slažem, no mislim da te trebamo prisjetiti i da prvo treba dovesti u red vlastitu kuću. E, rekli ste da ste feminist. Pa kako ćete e, onda inzistirati da e, u službi za vanjsko djelovanje uključimo više žena. 75% zaposlenika na srednjoj razini i većina na višim razinama su muškarci. Hoćete imati obvezujuće ciljeve za e, zapošljavanje spola na svim razinama e, u vanjskoj službi, uključujući i 50% žena šefova izaslanstava do 2024. prema rezoluciji parlamenta također. Što je sa manje zastupljenim e, E, ljudima u našim populaciji. Mislim, diplomati obično dolaze iz elite naših društava. E, kako ćemo tu postići više ravnopravnosti i raznolikosti u službi za vanjsko djelovanje? Hvala, gospodine Barel. Pa, ravnopravnost spolova jedan je od temelja europskih politika. Predsjednica von der Leyen jasno je to rekla. Ravnopravnost eh, spolova u vanjskoj politici ne znači samo jednake, eh, jednake eh, zastupljenost smo i žena na najvišim položajima. Sad imamo otprilike jednu trećinu manje od jednu No, mislim da će biti nemoguće biti postići 50% u predloženom vremenskom okviru mogu reći da, ali e, preferiram biti iskren i reći da je dobar cilj za koji se trebamo boriti otprilike od 40%. Jedna trećina e, mjesta u službi za vanjsko djelovanje su e, mjesta koja daju nacionalne diplomatske službe, a oni također moraju ispuniti obveze o broju žena. Tako da zapravo tu postoji jedan sukob oko oko e, tih e, resursa visoko e, kvalificiranih žena za diplomatske službe. Tako da se bojim da zbog toga neće biti moguće kratkoročno ispuniti u potpunosti 50%. Ali jednako važno i još više važno je uključiti pitanja rodnih, rodna pitanja u diplomatske aktivnosti u inozemstvu E, jučer sam gledao video gdje pukovnik Malijske vojske šta e, i govori o ulozi žena u sukupima i rekao je da je činjenica da e, su žene recimo u vojsci da e, žene mogu vjerovati, recimo da žene koje su bile žrtve progona silovanja ili drugoga, vjeruju u vojsci samo zato što su sada u vojsci i žene. Znači tu treba raditi na jačanju aktivnosti. Gospođe Jenbu, ako imate dodatno pitanje, izvolite. Slažete li se da je sramota za Europsku uniju da Snowden e, nije e, dobio azil e, u Europskoj uniji nakon što je bio zviždač za ono što je činila američka vlada i službe i da su zapravo da zbog toga, zbog europske hipokrizije mora naći azil u Rusiji. Što biste vi kao šef E, diplomacije učinili e, da e, upravo u ovakvim pitanjima Europska unija ima više kredibiliteta. Biste li poticali šefove vlade i država u Europi da recimo razmotre ponovno davanje Snowdenu azila u Europi? Jednu minutu. Nemam informacije koje bi bile potrebne da bih e, znao odgovoriti na odgovarajući način. Morao bih to proučiti i evo jedino što vam mogu reći je ne znam, trenutno ne raspolažem informacijama. Hvala za klub zastupnika IDEA, Patrik Perk. Hvala predsjednice. Gospodine Borel, u vašim pisanim odgovorima rekli ste da imate namjeru e, iskoristiti puni potencijal Lisabonskog ugovora kako biste E, došli e, do e, bolje usklađenosti vanjske i sigurnosne politike. Možete li nešto reći što će biti s, s takvim glasanjem koje bi moglo doći umjesto kvalificirane većine i mislite li da bi za zemlje članice to bila erozija suverenosti? Vi ste rekli Europska unija mora biti u stanju brže i učinkovitije donositi odloge i mora nadići e, prepreke u našem odlučivanju koje mogu e, kočiti našu vanjsku politiku. Mislite li time da recimo raz, različitosti mišljenja razvodnju vanjsku i sigurnosnu politiku, a drugo nešto o vašim komentarima za migracije, e, naime za ljudska prava. Mislim, E, je li migracijska politika doista u najboljem interesu građana Europe i masovne migracije koje smo vidjeli posljednjih godina, je li to prijetnja za sigurnost zemalja članica ili ne? Hvala. Hvala, gospodine Borel, dvije minute. Evo, to su zapravo dva pitanja u jednom, ali trudit ću se odgovoriti u dvije minute. Kao što već rekoh, za mene je ovo pomalo kontradiktorno, dakle da budemo svi složni o financijskim pitanjima ako se e, radi o podjeli jednog postotka europskog BDP-a. A mislim da je ovo povezano i s e, puno važnijim pitanjima e, ljudskih prava, rata, mira, dakle s kvalificiranom e, većinom. Bilo bi puno lakše kada bismo mogli ići kvalificiranom većinom, no ne može se nametnuti odluka zemlje članice protiv njezine volje kada e, dođe do tih tako važnih stvari. Moramo ići korak po korak i krenuti korištenjem e, kvalificirane većine kod recimo sankcija, recimo za Rusiju kako bi se izbjegla ova nužnost jednoglasnosti po pitanju recimo ljudskih prava i za mirovne misije. A onda možemo krenuti dalje. Ako uspijemo izgraditi ovu stratešku zajedničku kulturu, da se dogovorimo o ovakvim pitanjima, e, o suverenim pitanjima. Mi ne razumijemo. ako Mislim, ne vidimo svijet na isti način kako će imati zajedničku vanjsku politiku. A znate koliko je trebalo dok e, smo prešli na jedinstvenu valutu? Koliko je trebalo recimo da, da djelomične suverenosti dođemo do zajedničke, ali ne jedinstvene, pa onda na kraju jedinstvene valute e, koja je dovela do e, E, dijeljenja suverenosti time što je uvedena zajednička valuta. Znači i tu se može ići korak po korak, ali za, kao konačna svrha je da se odluke donose kvalificiranom većinom kada za to dođe trenutak. Hvala. Imate li dodatno pitanje? Da, drugi dio mog pitanja odnosi se na progon kršćana diljem svijeta. Nedavno smo vidjeli izvješće visoka predstavnica o stanju u Burkini Faso, tamo se kršćani e, progone, e, pale im se crkve, uništavaju se zajednice i u zoni Sahele, u širom e, Afrike, sada je to običajno i samo jedan od nekih primjera proteklih mjeseci. Na primjer u ovom e, odboru e, postoji e, puno predloga za zaštitu manjina, ali malo je predloga za zaštitu kršćana koji su progonjeni diljem svijeta. Možda to nije dovoljno popularno, ali ipak mislim da bi se možda trebali dogovoriti, složiti da se Europa temelji na kršćanskim vrijednostima i da treba zaštiti one koje dijele naše vrijednosti. Znači, što vi mislite o e, tome, jeste li svjesni e, rastuće e, progona kršćana diljem svijeta i što mislite kako, kako će to biti uključeno u vašu politiku? Izvolite. Ha, ne znam je li ovo pitanje popularno ili ne, ali slažem se s vama jer sloboda ispovijesti, jedan je, kamena, je kamen temeljac europske civilizacije. Mi se, smo se međusobno borili zbog vjerskih pitanja. Vjerski ratovi stoljećima su bili uzrokom krvoprolića u Europi, a i sada smo naučili poštivati slobodu vjeroispovijesti, ne samo za kršćane, nego za sve. I dobro, dobro znam što se događa u Burkini Faso i rekao bih i u Iraku, gdje kršćanske zajednice već e, tisuću godina su pod pritiskom i uništaju se i nestaju. Znači trebamo svakako uzeti to pitanje u obziru našoj vanjskoj i e, politici, a Burkina Faso svakako je e, dio upravo ovog pitanja etničkog, ekonomskog, vjerskog i tako dalje u Iraku još u većoj mjeri. Zahvaljujem. Za ECR Herman Teč, izvolite, jednu minutu. Buenas tardes, Dobar dan, gospodine Borrell. Evo, tu sam, tu sam. Ja ću inzistirati na pitanju sankcija, jer i zašto zapravo ne vjerujete u same sankcije e, jer e, evo kod pitanja Venezuele ili Kube e, jer moramo o tome govoriti imali smo stajalište za Južnu Afriku ali evo i za apartheid na afričkom kontinentu a e, ovdje imamo ljude koji e, trpe sankcije i e, po meni radi se o režimu koji Kuba i štiti i njime upravlja. 25 je osoba sankcionirano u Venezueli, a nitko na Kubi. Kako to? Gospodine Terčerman, nisam ja rekao da sam protiv sankcija. Rekao sam da sam protiv sankcija kolektivnih koji negativno utječu na eh, venezuelanski narod. Jer kad poznajete situaciju kakva je sad tamo, bilo što što će e, dovesti do toga da ljudi e, gladuju zapravo je neprihvatljivo. No, e, i to sam rekao i našim američkim prijateljima. Nećemo podržati kolektivne sankcije protiv naroda, ali ćemo podržati individualne protiv dužnosnika. I upravo to je učinila i e, Španjolska e, protiv 25 osoba koje su e, krive za mučenja i evo to je bio moj odgovor. Radimo na tome. Želimo postići jedino moguće rješenje, a to je pregovori s venezolancima koji će omogućiti demokratski ishod. A naravno Kuba, a ne samo Kuba, već i druge države, imaju svoj utjecaj tamo. Nisam protiv sankcija, nego protiv kolektivnih sankcija koje bi mogle narod dovesti u iznimno tešku situaciju. Što se situacije na Kubi tiče, Ovdje e, u ovom parlamentu su e, usvojene mjere za izolaciju Kube. E, I što se dogodilo? Koji je rezultat? Nema ga. Godinu dana nakon toga imamo situaciju bez rezultata. I papa je bio na Kubi, i Obama, i francuski predsjednik. Jedini koji još nije bio tamo je e, šef španjolske države, a drugi su svi već bili. Gospodine Trč, dodatno pitanje, jednu minutu. Predstavljati Kubu kao normalnu zemlju, a radi se o jednom e, zatvoru, e, radi se o e, državi koja utječe izravno na Venecuelu u kojoj je pet milijuna ljudi praktički zatočeno. U Kolumbiji slično tako mislim da treba poduzeti mjere protiv posljednje velike komunističke diktature koja to radi. Ja nisam rekao da je Kuba sjajna država, govorimo istim jezikom. Jesam li ja to rekao? Ne. Ali svi su bili na Kubi. Cijeli svijet, je li to istina? I Obama, i Papa, i francuski predsjednik. Vi kažete da je to jedina komunistička diktatura koja je preživjela u svijetu. Jeste li sigurni? Rekao mi je Raul Castro jedan dan. Vi e, sa mnom postupate kao da sam vjetnamac, saudijac ili kinez, odnosno možete tako postupati. Dakle, činjenica je da i u prijateljskim e, narodima imamo sličnih situacijama, ali trebamo politiku kontakta, razgovora između naroda i između vlada, a sankcije, kao što smo vidjeli, nisu dale nikakvog rezultata. Hvala. Hvala lijepa. Sada prelazimo na Izabel Kosolimu iz EPP-a. E Gospodine Borel, sloboda govora i pluralizam medija su u okosnici otpornih demokratskih društava i trebamo ih zaštititi. Kakve zaštitne mjere vi namjeravate uspostaviti, kako želite spriječiti kampanje dezinformacije protiv države članica Europske unije i same Europske unije. Terorizam je i kako e, nešto što podriva ljudska prava građana u cijelom svijetu. Što vi smatrate e, o E, jačim mjerama sigurnosti koje države, član, države u cijelom svijetu moraju primjenjivati, ali istovremeno to ograničava pojedine slobode. Diljem svijeta mnogi se bore za demokraciju i pravnu državu. Često ih se zastrašuje, prijeti im se, ponekad ih se i ubija. Što ćete vi učiniti kako biste uzeli u obzir poštivanje ljudskih prava u našim međunarodnim odnosima koji nisu ekonomski odnosi o čemu ste već govorili? Ja mislim da sam na neki način već na ovo odgovorio. Evropska unija znamo kakve kapacitate ima, kapacitete ima. E, ima mogućnost diplomatskog djelovanja, političkih pritisaka na države koje e, se ne pridržavaju standarda koje mi tražimo. A naravno imamo tu i težak problem dezinformiranja, a to je nešto što se ne odnosi samo e, na Rusiju, ali u velikoj mjeri ima veze s Rusijom. I treba li nas to brinuti? Da, treba. ju nisam ne spomenula. Ne, niste, ali ja ju spominjem. Niste, ali ja ju spominjem. Jer um, svi znaju da uh, kampanje dezinformiranja kreću da su lansirane s ruskog teritorija. Ja ne, nisam rekao e, da to radi ruska vlada. Ja sam razgovarao e, sa e, gospodinom Lavrovom i rekao mi da su Sputnik i Russia Today neovisne agencije, ali u svakom slučaju to utječe e, i to znatno na demokratsko stanje u našim državama. I to je e, svakako e, jedna, jedan od najvećih problema koje ćemo imati s umjetnom inteligencijom. A imamo imamo srendove e, za istočnu Europu jedan e, imamo snage za brzi odgovor kad dođe do otkrivanja dezinformacija e, i to treba ojačati jer će se problem sigurno pogoršavati s obzirom na tehnološki napredak. Hvala. Dodatno pitanje. Bilo mi je drago čuti, gospodine Borel, vaš odgovor, međutim, ipak e, insistiram na nečemu u odnosu na ovo što je ranije rečeno. Sloboda govora ide rame uz rame uz slobodu, te druge slobode, sloboda vjeroispovijesti i sloboda da niste religiozni. Ali vidimo da e, puno e, toga dovodi do sukoba i do ratova što vi mislite o e, Global Exchange on Religion and Society? E, to je nova platforma novoizabrane e, predsjednice komisije. Dakle, da li vi možete nešto više reći i stajati iza osobe koja bi bila posebni izaslanik za promicanje vjeroispovijesti u svijetu? Pravo za vjeroispovijest je nešto što stoji često u našim temeljnim zakonima. Što ćete napraviti da se promiče takva jednakost u cijelom svijetu? E, skoro da ćete me uvjeriti da je ovo čega se poduhvaćam nemoguća misija, no ja poznajem inicijativu gospođe e, Mogherini, upoznat sam s njom i e, podržat ću to u svakoj mogućoj mjeri. Ja sam lajk, ali vjerujem iskreno i duboko u slobodu vjeroispovijesti. I mislim da to moramo podržati jer ima puno država u kojima se takva sloboda ne poštuje. Pa ova nedavna e, inicijativa gospođe Mogherini iz rujna svakako treba e, se nastaviti, treba biti razvijena i nadograđena i to ću e, činiti jer Svakako ja to podržavam, a nastojat ću da me parlament podrži. Hvala lijepa gospodine Borel, a sada Urbas Pajt iz kluba zastupnika Renew Europe. Gospodine Borel, e, mi smo više manje istoj valnoj dužini, a to je kada kažemo da su susjedi važni. A kada gledamo e, na vanjsku i sigurnosnu politiku, važno je da Europska unija ima sigurnost i stabilnost u svom susjedstvu. Međutim, Rusija i dalje e, e, potkrepljuje različite sukobe Ukrajine na Kavkazu, Južnoj Osetiji i tako dalje i na taj način podriva i sigurnost Europske unije. Da li ćete i dalje smatrati prioritetom e, upravo e, politiku vezanu za Rusiju i da li će se to odraziti u proračunu? A što se tiče istočnog partnerstva, e, kakve bitne korake namjeravate poduzeti kako biste rješavali sukobe na, u zemljama istočnog partnerstva? Izvolite, gospodine Borel, imate dvije minute. Mislim da je ovo što bismo mogli nazvati ruski ekspanzionizam ili ruska e, prijetnja, e, da je odgovor na to da ojačamo Ukrajinu, njezinu otpornost, da ona provede reforme, te da postane e, prava, demokratska i prosperitetna zemlja. Već imamo sankcije protiv Rusije Međutim, ne mislim da se na sankcije treba gledati kao na vrstu politike. To oni predstavljaju jedan <clears throat> instrument. A naša politika ne smije biti protiv ni protiv koga. I što se tiče, ono što je važno je da imamo demokratske zemlje, demokratske države između nas i Rusije. To će treba biti misao vodilja i trebamo raditi fleksibilno kako bismo prilagođavali i iznijansirali stvari gdje god to bude potrebno. Ukrajina je ključna u tom e, strateškom izazovu, nazovim ga tako, koje predstavlja Rusija. I mislim da je to jedan od najvažnijih prioriteta kako bismo razvili uvjerljivu politiku moramo slijediti te ciljeve i moramo se držati naših e, stajališta i e, znamo da je potrebna da je potrebno e, donositi takve odluke jednoglasno i ako ne budemo ujedinjeni to će biti problem. Moramo dakle nastaviti postupati jedinstveno i povećati potporu susjednim državama. I ponavljam još jednom, to nije ni usmjereno ni protiv koga. Hvala, imate li dopunsko pitanje? Rusija stalno krši međunarodno pravo i nastavlja sa održavanjem sukoba u susjednim zemljama 2008. godine u Gruziji, kasnije u Ukrajini, a rezultat toga je bilo da su neke europske države i e, druge države u svijetu e, poduzele sankcije protiv Rusije. Međutim, možda imate konkretni plan. Nadam se kako će e, europske države reagirati i isto tako kakvim metodama bi se još mogla koristiti Europska unija kako bi se stalo na kraj takvim kršenjima međunarodnog poretka. I što je s takozvanom europskom listom Magnitski? Hvala. E, gospodine Borel, imate jednu minutu. Mislim da je Teodor Roosevelt rekao, treba govoriti nježno, sa, imati veliku batinu. A ako e, nemate veliku batinu, ipak je bolje ne govoriti preklasno. Europa nema veliku batinu. Ona nije vojna sila. S Rusijom treba biti strog, ali istovremeno treba shvatiti da je to e, netko s kime moramo imati posla. I ne rješavaju se stvari nametanjem stalno novih sankcija. Sankcije trebamo imati, ali moramo otvoriti vrata za selektivne kontakte kako bismo na nekim područjima ostvarili nužni dijalog kako bi se nešto počelo događati. Hvala u ime neovisnih zastupnika kolega Nathan Gill. U vašem uvodnom izlaganju rekli ste da snažne politike zahtijevaju snažnu demokratsku potporu. 22. svibnja ove godine odgovorili ste na jedno pitanje što, čega se teže odreći valute ili vanjske politike. Vi ste rekli valuta i granica dva su ključna elementa postojanja jedne države. To nisu uvodili samo Britanci. Milijuni ljudi u svim državama članica Europske unije ne žele se odreći te valute, niti granica, niti nacionalnih um, vojske i policija koje održavaju e, te, e, koje čuvaju te granice. Da li vi želite reći da je Evropska unija sada nacionalna država i kako će dobiti veliku demokratsku potporu. Ne sjećam se točno kako sam to sročio, ali naravno Prvo što naučite e, u političkim znanostima da je da su e, valuta i granice i obrana e, ključne za postojanje države. Ja ne volim granice, smatram da su one ožiljci koji su nastali krvlju i mačem i ognjem. E, tako da to e, nije dobro, a mislim da je e, sjajan primjer nadilaženja granica upravo Evropska unija. A i oni koji su se odlučili za euro su to odlučili e, suvereno i naravno e, nitko nije prisilno e, u Europskoj uniji uvijek postoje vrata za izlaz naravno jedna država je upravo sada je stvorila određene prilike s time Međutim, demokratska je sloboda e, ključna, a mi smo izgradili političku zajednicu koja se ne temelji na snazi, nadglasavanju, e, ne e, temelji se na prošlosti, na Bizmarku i Napoleonu, nego na političkoj volji i demokraciji. To je ogromno postignuće i mi, evropljani, moramo na to biti jako ponosni. I e, želi li tko biti, e, ne želi li netko biti dijelom e, tog, tog povijesnog postignuća, slobodan je i može otići. Šteta je da je tako, ali Europa je doista rezultat demokratskih nastojanja i tko ju želi napustiti može to učiniti, a ja granice ne volim. Ja mislim da ono što treba učiniti svuda je otvoriti granice, pa i na Balkanu. Dopunsko pitanje, Vi ne volite granice, dakle, ali ono što sam ja htio reći da na milijuni ljudi iz unutar Europske unije žele i vole granice i žele zadržati nacionalne granice i dalje imati nacionalni identitet. Nemoće da ste odgovorili na moje pitanje koje je bilo na koji način ćete europske građane okupiti na demokratski način. Vi ste jasno rekli da ako želite imati jake politike morate imati jaku demokratsku podršku. A kako ćete je dobiti? I Moja volja ne bi bila dovoljna za to. Mi ćemo to postići onime što predstavlja ovaj parlament. Ovdje su demokratski izabrani predstavnici evropskih naroda. Ne mogu, nisam rekao evropskog naroda. Imamo pluralitet naroda možete biti evropljanin i ne odrekavši se svog nacionalnog identiteta i e, ja sam katalonac, španjolac, evropljanin. I sve te tri stvari nisu međusobno suprotstavljene jer e, možete imati više struki identitet i upravo to Evropa i Evropljani grade. Nikog se ne prisiljava da u tome sudjeluje, ali to je najbolje što je ljudski um uspio postići e, u nadilaženju e, sukoba između ljudskih identiteta i ne potiskujući identitete svakog e, zasebno. Hvala lijepa. Sada sljedeći govornik, gospodin Nacho Sanđe Samor u ime socijalista i demokrata. Dobrodošli u svoju kuću, gospodine Borel. Evropska unija je e, postigla različite e, sporazume. Imamo e, sporazum između Kine, Rusije, Irana, Sjedinih država, Njemačke i tako dalje e, i koji je potpisala i Francuska, Njemačka, dakle Sjedinjene države i Ujedinjena kraljevina. O nuklearnom naoružanju. Jasno je da više lateralna diplomacija može puno toga postići ako ju se vodi pametno. Predsjednik Trump e, odlučio se povući iz e, pakta i na neki način ga podrivati e, i nažalost Sjedinjene države i Iran sad su u situaciji eskalacije napetosti a Iran je država u kojoj se ne poštuju ljudska prava i pitanje je koliko su uopće i iskreno se pridržavali tog plana. Zanima me ka, što ćete vi činiti e, da ne dođe do sukoba u Ormuškom tjesnacu. In pokušat ću odgovoriti kroz nekih 7-8 točaka. Prvo, što se tiče e, nuklearnog sporazuma, svi su ostali e, jedinstveni i po povlačenju Sjedinjenih država u tome da e, to treba ostati na snazi i bez obzira na politiku visokog pritiska Amerikanaca i otpora Iranaca, dakle došlo je do napetosti. Mi smo izbjegli sankcije i nastojimo održavati e, gospodarske odnose e, s Iranom. I e, mi smo osim toga pokušali i zaštititi evropske tvrtke i e, dalje e, promičemo i zagovaramo e, razvoj dobrih gospodarskih odnosa s Iranom, imamo sporazum o specijalnim vozilima i tako dalje. Ja sam koordinator zajedničkog odbora za nuklearni dil i moj bi mandat bio da osiguram provedbu tog sporazuma i to koordiniram i upravo za to nam je potrebno političko jedinstvo Evropljana, a to će biti najveće postignuće naše diplomacije. Gospođi Mogherini, Alson, e, gospodinu Solani, ja e, zahvaljujem na sjajno određenom poslu, jer e, nismo mogli propustiti ovu, e, ovu e, mogućnost da odigramo geopolitičku ulogu i svoju misiju za sigurnost da se izbjegne najgore. Hvala lijepa. Ima li još pitanja? Sljedeći govornik za EPP, Andrzej Halicki. Izvolite. Panie przewodniczący, jeszcze raz chciałem wrócić do kwestii... Hvala predsjedniče. E, još jednom e, želim e, spomenuti Rusiju. Rusija je prijetnja naime i to ne samo susjedima. Agresivna politika širina. destabilizacija europskog društva je, jesu činjenica protiv koje treba djelovati. Također i sa financijskih i organizacijskih gledišta razumijem iz onoga što ste rekli da ste vi za diplomaciju više nego za sankcije. No, moje pitanje odnosi se na financijske mogućnosti. Jeste li za više financiranja za neke projekte koji su već u tijeku i kakve biste E, alate željeli iskoristiti u svojim diplomatskim naporima. Razmišljate li o medijima ili o drugim e, koracima koji bi mogli e, biti protu mjera agresivnoj ruskoj politici? Da, moramo puno toga investirati kako bismo se borili protiv oružja dezinformacije. Naime, dezinformacija jest oružje Naime, demokracija se temelji na dobrom informiranju građana i ja glasam u skladu s onim što znam. Ako ono što znam netočno ili krivo, krivo ću i glasati i više ću sumnjati u ono što znam i u to istinitost toga. Mogu bi dati puno primjena. Recimo samo europski ili francuski e, izbori su primjer. Znači trebamo više investirati u strathom, brzi odgovor i tako dalje. No, puno je lakše slati e, krive informacije nego ih ispravljati e, slati istinu. E, laž se brzo širi, a da bi se ponovno uspostavila istina i poslala ista poruka kako bi ljudi bili svjesni doista kakva je situacija i što je istina, treba puno više i novca i truda. Tako da više trebamo u to investirati svakako. Te nadalje što se Rusije tiče. Ne bih e, da sada ispadne da sam ja protiv Rusije. Mislim, to je zemlja koja nam daje energiju, to je naš trgovinski partner. E, ne možemo reći, evo, Rusija e, za nas ne postoji, trebamo imati političke sankcije. Ne, trebamo podupriti Ukrajinu, no investirali smo 50 milijardi eura u Ukrajinu u posljednjih, pa, e, posljednjih godina. To je puno novaca i trebali bismo znati kamo taj novac ide i trebamo nastaviti im pomagati jer ako doista želimo e, se suočiti sa takozvanim izazovom na istoku, treba stvoriti krug demokratskih e, prosperitetnih zemalja na našoj granici, ali to nije naravno besplatno. Hvala. Želite li postaviti dodatno pitanje? Hvala vam. E, srećan sam što ste rekli ovo na kraju. Naime, ne mislite li da imamo veliki projekt koji se ne koristi dovoljno u ovom trenutku, istočno partnerstvo? Naravno, nakon što su naše susjedne zemlje prvo provele odgovarajuće reforme, naime, na primjer Ukrajina ili Moldova. Te bi zemlje mogle biti ugledi za cijelu regiju i za e, rusko društvo također to kao model kako se može izgraditi e, demokracija. Izvolite. Svakako imate pravo. Nisam još ovu temu proučio, međutim, na primjer, približavanje Bjelorusije i Rusije nas svakako zabrinjeva, odnosno zabrinjava naše baltičke države članice. I e, naravno, osim toga i pitanje e, Ukrajine. Gospođa Merkel je na e, konferenciji e, o sigurnosti 2015. u Minhenu rekla neke stvari, nije to pitanje izvora, to je pitanje e, suočavanja sa stvarnošću i postizanja, i postizanja kompromisa. E, Gruzija godinu prije nego što je počelo su počeli e, sukobi sam prošao e, tim dijelom, okupiranim dijelom. E, nitko nije ništa učinio da se to spriječi. Hvala. Sljedeće pitanje je gospodin Pinjeda, Gue Engel. Izvolite. Gospodine Borel. mi smo e, potpisali jedan e, sporazum s palestinskim predstavnicima koji su e, odlučili ustupiti teritorij za uzrok bi se stvorila palestinska država. Izrael nije na to pristao. Palestinci i njihovi predstavnici pridržavaju se sporazuma iz Osla i drugih međunarodnih sporazuma, a Izrael s druge strane je pretvorio pojas Gaze u e, najveći otvoreni zatvor svijeta. Zapadna obol, obala puna je naseljenika i naoružanih kolonista e, koji e, i okupirajuće izraelske snage napadaju palestinske civile i zapravo tu je e, glavni grad cionističke države i e, što ćete učiniti da bi se poštivala ljudska prava palestinaca? Poštovani kolega, zastupniče, vi znate da je da e, se ovdje e, podupire, da mi podupiremo stvaranje dviju, odnosno postojanje dviju država. Dakle, branimo stajalište o stvaranju palestinske države, ali i želimo osigurati i e, postojanje e, i sigurnosti Izraela. Dakle, to treba e, paralelno ostvariti i to u isto vrijeme. Gotovo milijun eura dnevno izdvaja se pomoći za pomoć e, palestinskim vlastima. Dakle, to je preko 300 milijuna u godinu dana i upravo zato da bi se održavala ta nada i mogućnost rješenja kroz postojanje dviju država. Eupol snage pomažu u izgradnji kapaciteta sigurnosti sustava pravosuđa i Situacija je međutim vrlo teška na granici u e, Gazi. Ako netko danas pomaže palestincima, to smo mi europljani. Ako netko održava na životu mogućnost stvaranja palestinske države uz osiguravanje prava na postojanje Izraelcima, uz nadu za prosperitetom i mirom, to, to je baš Evropska unija. E, apsolutno nismo ni protiv Izraela, ni protiv Židova. To je e, zapravo jedna neophodnost, neophodnost da te, ta dva naroda žive jedan uz druge. Imate li daljnje pitanje? Da. Humanitarna pomoć e, je nešto što i dalje šalje Evropska unija. Srećom e, da je tako, jer bi situacija bez toga bila puno dramatičnija. Međutim, e, potrebno je ostvariti i druge oblike pomoći ne samo na e, deklaratornoj e, razini. Gospođa Mogherini mogla bi ispisati enciklopediju s tim deklaratornim e, izjavama o podršci. Ono što trebamo učiniti je priznati palestinsku državu. I mislim da to da je to ključno upravo da bi se riješilo ovo političko pitanje. Evropska unija preferira one koji ne poštuju međunarodne ugovore i sporazume. Imamo drugi članak koji e, nas obvezuje na poštivanje ljudskih prava. E, što kažete na to, gospodine Borel? Što što se tiče zahtjeva da se raskinu komercijalni ugovori s Izraelom, nisam za to, ali vi ste s jedne strane tražite e, to, a drugi traže suprotno i to su kontradiktorne stvari koje e, dolaze iz e, država članica. Ja nisam takav ministar koji bi nalagao što treba učiniti, već se oslanjam na vaše povjerenje u postizanju zajedničkih stajališta. Dakle, s jedne strane kažete mi e, morate e, sve e, trgovinske veze s Izraelom raskinuti, e, morate priznati e, palestinsku državu i tako dalje. Dakle, nećemo se očitovati protiv jednih ili protiv drugih, jer moramo naći rješenja koja su moguća za suživot tih naroda. Hvala. A Piri za klub zastupnika sid Hvala gospodine Borel na tome što ste s nama podijelili svoju jasnu viziju o tome kako vidite brojne izazove s kojima je suočena Europska unija i kako odgovoriti na njih. Upravljanje migracijama i integracija mora ostati prioritet u dolazećim godinama usprkos izjavama nekih e, zemalja članica da zatvaranje granica i zaustavljanje migracije jest moguće. No, treba učiniti sve što se može kako bi se zaustavile tragedije na sredozemlju te da migracije idu sigurnim, redovnim i um, legalnim putem i u tu povezanost e, interne i vanjske dimenzije migracija je ključna stvar. Gospodine Borel, kakvo djelovanje e, i aktivnosti želite uspostaviti za E, odgovor na uzroke migracija te kako vidite e, suradnju sa zemljama tranzita. Hvala. Gospodine Borel, izvolite dvije minute za odgovor. Mislim da se migracija mora u potpunosti uključiti u vanjsku politiku. To nije mor Pamfelju, ali zapravo jeste. E, mislim, migracijski problem ne može se riješiti bez sporazuma sa zemljama podrijetla i tranzita. Ako odete u selo u Senegalu, vidjet ćete da je Europa magnet za e, i e, mislim ako nećemo moći e, razlučiti između tražitelja azila i imigranata koji nemaju pravo na zaštitu u okviru sustava azila, onda moramo napraviti sporazume sa zemljama podrijetla i tranzita kako bismo E, mogli e, neposredno reagirati na to. Znate što se događa na grčkim odno, e, za, otocima. Posljednjih dva mjeseca broj dolazaka se znatno povećao, sad ih je gotovo 20 tisuća, većina su Afgani, nisu Sirici nego iz Afganistana. Što s njima učiniti? Moramo nekako odgovoriti na to. Ne možemo reći da E, ćemo razlučiti između tražitelja azila i ekonomskih migranata, a onda na terenu e, ne moći to provesti na operativnoj razini. I e, onda pustiti ljude samo ovako zato što, da, da umiru vladi zato što ne znamo što ćemo s njima. Migracijska politika je politika sa mnogo razina, ali prva stvar koju treba učiniti je porazumjeti se za zemljama podrijetla i tranzita kako bi e, migracija bila regularna. Mnogi se boje migracija jer se sjećaju onog golemog porasta 2015. 16 gdje su ljudi bježali od sirijskog rata. Radilo se o 1,5 milijuna ljudi, a sada brojke nisu 1,5 milijuna ljudi, nego su 20-30 tisuća za cijelo područje. To nije invazija. No, no, Eto, oduzeli su mi riječ. Hvala e, što ste držali vremena. E, dodatno pitanje, gospođo Piri. Hvala. Hvala e, što odlično i predsjedatelju što odlično predsjeda. E, zasigurno ćemo kasnije imati više vremena i sa gospodinom Borelom u daljnjim prilikama i za ovu temu. Gospodine Borelo, kako vidite moguću implementaciju struktura o kojima se raspravlja na posljednjem Europskom vijeću s idejom da se, e, da se sadašnji ad hoc aranžmani zamijene trajnijom strukturom i kako namjeravate raditi na osiguranju da se neovisne e, operacije potrage i spašavanja dekriminaliziraju i vrate u sredozemlje zajedno i u suradnji sa naporima zemalja članica i Europska unije u e, spašavanju života na sredozemlju i borbi protiv trgovca e, i krimčara ljudima. Hvala gospodine Borel. Gospođo zastupnice, nadam se da ćete mi dati povjerenje da e, o tom pitanju i dalje raspravljamo jer sam doista oko toga angažiran. Ja sam e, prošlo ljeto proveo e, s telefonom u ruci na uhu pokušavajući riješiti pitanje tih e, plovila i 200 ljudi koje nitko nije htio. Europa si ne može priuštiti takvu situaciju. Ne možemo svako ljeto međusobno početi raspravljati što ćemo s 200 ljudi trebamo sporazum koji će nam automatski omogućiti da te ljude iskrcamo na kopno i onda odlučimo što s njima. To je pitanje u kojem se radi o tome da ne želimo e, postići taj sporazum. Dakle, trebamo nadići e, probleme koje imaju pojedine države e, članice s migracijom, ali kao civilizacija koja svaki dan govori o ljudskim pravima, ne možemo svake godine u kolovozu pratiti televiziju i e, provesti ljeto na telefonu da vidimo što s tih 200 ljudi. U Kolumbiji imaju tri milijuna ljudi koji su pristigli iz Venezuele. Što bi se dogodilo u Španjolskoj da e, tri milijuna Portugalaca dođe e, k nama e, u Španjolsku, a mi se tu bojimo 200 ljudi. Hvala lijepa kandidatu za povjerenika. Sada gospođa Gregorova ime zelenih. Hvala lijepa i dobrodošli gospodine Borel. Jako mi je drago čuti da ste rekli da je ovo jedna od najvažnijih tema. Ali htjela bih e, znati neke stvari malo više u detalje, pa ću preformulirati pitanje kolegice o dezinformacijama i što ćete konkretno poduzeti da se borite protiv dezinformiranja i isto tako kako ćete omogućiti slobodu govora i spriječiti cenzuru na internetu, a boriti se istovremeno protiv dezinformiranja. E, po pitanju e, prodaje naoružanja. Čuli smo da ste vi zalažete za ažuriranje zajedničke pozicije i da li ćete pretočiti e, stajalište e, pomoći koje se daje zemljama i e, sve vezano za prodaju naoružanja u zakone Europske unije. Još jednom, vi postavljate dva pitanja u jednom i na to je teško odgovoriti. Što se tiče izvoza oružja, imali smo zajedničko stajalište od 2008. godine koje je pravno obvezujuće za države članice. Ali e, treba i primjenjuje se s puno odgovornosti. Zajedničko stajalište ima osam kriterija procjene koje treba slijediti svaka država članica kako bi odobrila izvoz oružja. Dakle, treba dozvolu imati za izvoz naoružanja, međutim neće je izdati za slučaj da se smatra da bi se s tim oružjem mogao na ozbiljan način prekršiti međunarodno humanitarno pravo. To je dakle pravilo. A Europska služba za vanjsko djelovanje, dakle mi, europske institucije, e, ne e, imamo mandat da nadziremo izdavanje dozvola za prodaju oružja od strane pojedinih država članica. Morate nam dati taj mandat, ali nemojte nakriviti za djelovanje za nešto što zašto nismo ovlašteni. U konačnici odluka leži na državama članicama. A u ovom području vijeće da bi donijelo odluku mora je donijeti jednoglasno. A po ovom pitanju države članice su i tekako podijeljene. U situaciji velike podijeljenosti i kada je potrebna jednoglasna odluka, onda je to teško postići. Nismo već tražili razmjenu informacija. Trebamo znati što pojedine države rade, što svaka država radi, kome izvozi oružje, a neke države također slijede na koji se način to oružje koristi. Dopunsko pitanje. Žao mi je da te zbog pitanja o kontroli naoružanja izbjegli pitanje o dezinformiranju. Ali imam još jedno dodatno pitanje, ako se nadam da ću ipak čuti odgovor na ovo sadašnje od malo prije. Što god vi budete rekli, bit će, govorit ćete o ime 500 milijuna evropljana. Osoba e, koja ima tu ulogu mora zaista biti veliki primjer a vi imate e, puno e, problematičnih stvari u vašoj biografiji, od toga da ste morali prisilno sa, dati e, dati ostavku na vaš položaj na sveučilištu kao i za neke druge situacije. Mislim da sam već objasnio ovo o privilegiranim informacijama i opet imam priliku objasniti da jedna osoba koja e, je 7% samo e, e, svog prodala svog udjela i koja je zadržala 93% Dakle, ako se radi o 7% prodanih da bi se izgubilo 93%, ne bi nikada e, za to koristio nikakve insajderske informacije i ne znam, jesam li vas time uvjerio da nisam koristio privilegirane informacije, no drugo, što se tiče tih e, dionica, Eh, odbor Juri eh, je eh, dakle se upravo tih 12 tisuća vrijednih dionica time bavio. I ja stvarno ne mislim da tu postoji bilo kakav problem. Ako vi to vidite kao problem, evo. Hvala lijepa gospodine Borel, a sada Javier Nard iz kluba zastupnika Renew Europe. Dobrodošli gospodine Borel. Ja ću govoriti o pitanju sigurnosti o našoj e, južnoj granici, odnosno granici sa sjeverom Afrike, na koju izravno utječe situacija u Sahelu i u Sahari. E, Dakle, e, Sjever Afrike je Sahel i e, Sahara. Važno je održati razvoj, sigurnost i stabilnost. A e, klimatske promjene prouzročile su sušu koja je neprestano prisutna i interne sukobe koji e, rezultiraju terorizmom radi e, islamističkog ekstremizma. Kako ćete se baviti time, e, a treba postići razvoj, sigurnost i stabilnost? Tri stvari. Gospodine Nart, upravo ste na odgovarajući način to postavili. Da, klimatske promjene, razvoj, terorizam. To nećemo razriješiti e, samo e, razrješavajući ove tri stvari, jer e, u Burkini Faso, na primjer, trećina škola je već zatvorena. Nesigurnost raste unatoč naporima da se to ne dogodi. I u proteklih sedam godina smo uložili 4000 milijuna eura u Sahel. Smatramo li doista da se može kontrolirati 5 milijuna četvornih kilometara, deset puta španjolska površina, da bi se zaštitilo 200 tisuća stanovnika na način da e, obučite i trenirate 300 žandarma koji će tamo djelovati. I vjerujem da će e, troškovi Sahela biti ogromni. Moramo uložiti u Sahel e, na svaki način. I znate odakle treba početi. E, prvo kod osnaživanja žena. Pogledajte kako izgleda e, rodilište, recimo u glavnom gradu Nigera. Žene koje imaju prosječno sedmero ili osmero djece e, i e, žene koje i dalje rađaju, vrlo je teško kontrolirati demografsku dinamiku i ne počne se li se od žena i ne riješili se te kulturološke e, stvari, bit će vrlo teško. Treba puno više uložiti i to na svim e, razinama. A ne učilimo li to, onda će biti troškovi nečinjenja ogromni. Govorili ste o demografskom rastu i e, ja ću govoriti o dvije različite države. Burkini Faso, solidnom, čvrstoj državi i Maliju. E, I e, tamo se situacija pogoršala u unatoč ogromnom, ogromnoj gospodarskoj pomoći iz Europske unije. Kako ste namjeravali odgovoriti na to i koliko još ulagati? Dakle, sporazum o miru u Maliju pre četiri godine je potpisan. Mali je država fundamentalistička koja truje i Burkinu Faso kontaminiraju. Dakle, tu imamo sukobe etničke, vjerske, gospodarske, sekularne, eh, sukobe e, među, e, između vlasnika e, zemlje i tako dalje. I nesigurnost se od tamo preliva u druge države. Mi svoj angažman u tom dijelu moramo znatno pojačati. Trebamo više djelovati u misijama izgradnje mira, jer na, e, u Sahelu se nije e, realiziralo niti zaživjelo ono što mi smatramo državom, e, a, a misije države koja bi trebala pružati različite aspekte usluga, to se nije razvilo. I tradicionalno postoje predkolonijalne nasljeđene e, strukture, a nove suvremene nisu izgrađene. Thank you, Mr. We come to the final... Gospodine Borel, i posljednje pitanje Mihael Galer, klub zastupnika Pučana. Ova rasprava me zapravo ponukala da vam sada postavim dodatno pitanje o Kubi. Sve da svi tamo putuju. Činjenica je da gotovo svi putuju, ali da je ovaj parlament. Da li vi mislite da bi ah, iz ovog parlamenta jedno izaslanstvo moglo otići na Kubu i da razgovaramo sa svima onima s kojima mi izaberemo da ćemo razgovarati. Isto tako kako bi se mogao napraviti plan za organiziranje slobodnih demokratskih izbora na Kubi. Isto tako e, kako napraviti promjene u Turskoj kao zemlji kandidatu e, da E, i tražimo to za jako velik broj država u svijetu, a ne tražimo slobodne izbore za Kubu. Zar Kuba ne zaslužuje demokratske izbore? Ili vi iz nekog razloga se vi zalažete za te dinosauruse koji su tamo odavno na vlasti i ljudima e, njeću osnovno demokratsko pravo, a to je izbori. Hvala gospodine Galer. Možda je krivo protumačeno. Nisam rekao da su svi osim Europskog parlamenta bili na Kubi. Ja sam rekao skoro svi osim Španjolske, odnosno e, šefa Španjolske države. Ali činjenice da su svi bili tamo osim Španjolske, a imamo povijesno iznimno snažne veze s Kubom jer mnogi tamošnji stanovnici zapravo potječu iz Španjolske. No, ništa ne govorim e, uopće u korist toga da bi Kuma bila demokratska država, jer ona to nije. I moramo raditi da bi se omogućila evolucija tog društva ali na način da zadržavamo odnose s njima, da e, budemo u kontaktu. Zatvaranjem e, vrata nismo ništa postigli. Dozvolite. Demokratska sloboda e, tamo nije poštivana. Ali takvih primjera nepoštivanja demokracije i demokratske slobode imate puno e, bliže Evropskoj uniji nego li što je Kuba. Dakle, od zla e, ima gore, no e, tamo smo nametnuli sankcije, rezultata nema. Kuba je jedna nedemokratska anomalija, ali barem nemaju, e, nemaju e, smrtnu kaznu. dodatno pitanje, Mihael Kaler. A sada ću se vratiti na pitanje koje sam prvobitno namjeravao postaviti. Posebno partnerstvo između Europske komisije i Europskog parlamenta. Hoćete li vi biti partner koji će e, raditi u duhu interparlamentarnih odnosa ili u, kom, e, u duhu zajednice? Jer vi ste radili u jednom i u drugom ozračju. I isto tako e, praktična suradnja je e, se pokazala korisno kada smo organizirali izaslanstva Europske unije i e, ureda za vesu. Da li biste se zalagali da se New York, Addis Abeba, Jakarta, e, ASEAN i nekoliko drugih još otvori Ha, Bože moj. Ne mogu vam to obećati, stvarno ne znam o čemu govorite. Možete li biti malo jasniji u svom pitanju? Mislim, precizno ste postavili pitanje i razumijem vaše pitanje. Međutim, ono što mi nedostaje je odgovor. Hvala vam. Zahvaljujem najprije e, svim zastupnicima na pitanjima, ali i potpredsjedniku, visokom e, predstavniku koji je pa na to izabran, da on da e, svoje odgovore. Mogu li najprije popiti kavu? Naravno, izvolite. Uf. Presidente, onorevoli membri, vorrei ringraziare tutti per le domande significative. Hvala svima na vrlo dobrim pitanjima i na izvrsnoj raspravi koje je pokazalo koliko imamo zajedničkog među nama i koje je pokazala također i mnoge razlike. Dopustite mi sada nekoliko konačnih zaključaka. E, ovo je bilo da vam pokažem da govorim italijanski. Dakle, Čili mi se kao prvo da slušajući sve vas i nakon što sam e, se pažljivo pripremao za ovo saslušanje u smislu vanjske politike čini mi se da se Europska unija suočava s tri problema. Dakle, identitet, pozicioniranje i metoda što se tiče svoje vanjske politike. Prvo, pitanje identiteta. Još uvijek nismo sigurni jesmo li globalni dionik koji, koji koristi sve instrumente moći, soft i hard ili ne. Mislim e, da ne djelujemo u tim okvirima još, a mislim da bismo mogli i da bismo morali. Drugo, pitanje pozicioniranja. E, e, borimo se da stvorimo stvarne poziciju i stajalište u odnosima sa najvećim svjetskim silama, sjednim državama i Kinama. Puno smo bolji što se tiče srednje velikih sila, regija, konkretnih tema, no kada govorimo o odnosu prema velikim silama, obično izbjegavamo e, debatu i raspravu i taj baš e, ne baš najdemokratski pristup. Nadalje, probleme metode. Institucionalizirani sustav službe za vanjsko djelovanje i komisije e, po mojem mišljenju, ovo nije kritika bilo koga, je što se same politike tiče light, a što se procesa tiče heavy. Znači, moramo nekako iznaći stvarnu, znači da dademo stvarnu dodanu vrijednost e, za sve. Naime, svi se slažu da smo svjedoci tendencije renacionalizacije vanjske politike, povratka u glavne gradove, a ne na razne Europske unije, nego na razne zemalja članica. Znači svi zapravo ovdje vide kamo ciljam. Možemo to zapravo i žaliti jer meni se čini da moramo osigurati da sustav Europske unije bude prikladniji za svrhu, da izbjegavamo udvostručavanje i birokratsku administrativnu rutinu i da radimo bolju i dublju stratešku analizu. Ja mislim da to još uvijek ne činimo dovoljno dobro. Te moramo ponovno e, zadobiti ovaj osjećaj za inicijativu i djelovanje. Možete, evo, ako nešto možete čekati od nas, očekivati od mog djelovanja je da se vratimo na ovaj osjećaj djelovanja i funkcioniranja. E, Ministri vanjskih poslova mogu puno pomoći vanjskom predstavniku. Naime, ja ne mogu biti u isto vrijeme posuda, no postoji 28 ili možda uskoro 27 e, članova e, e, ministara vanjskih poslova koji, od kojih se može zamoliti da djeluju, da putuju, da odrade po nekim pitanjima dio posla, posebice u onim dijelovima koje poznaju puno bolje nego drugi. To može jačati i ovaj osjećaj vlasništva zemalja članica nad europskom vanjskom politikom. Mislim da možemo, moramo osigurati, a tu ćete i vi puno moći pomoći, više strateških dokumenata sa jasnim političkim odabirima i njihovim konsekvencama. Naime, kao što je neko rekao, moramo njegovati kulturu geopolitičkog razmišljanja. Izgradnja zajedničke strateške kulture diljem Europe e, i u Europi i u glavnim gradovima. Najmo da nećemo ništa činiti protiv volje e, glavnih gradova, no e, i glavni gradovi trebaju shvatiti da mi dajemo jednu dodanu vrijednost, vrijednost dodalnog, do, zajedničkog razmišljanja i okupljanja na jednom mjestu zajedničkih kapaciteta. Vanjska politika odražava određeno viđenje i razumijevanje svijeta i duboko je ukorijenjena u povijesti. Mi imamo različite povijesti i e, ne možemo e, očekivati isto razumijevanje Sjedinjenih država od strane recimo Poljske i Španjolske, na primjer. Naravno da ne, no mi dijelimo zajedničku viziju svijeta i ako smo zajedno, to je upravo zato što e, E, želimo zajednički braniti našu civilizaciju. Dakle, zovemo to civilizacija jer mi, europljani, jesmo civilizacija. Demokracija, solidarnost, prosperitet e, i dobrostanje e, možemo puno bolje iskoristiti slanstva Europske unije. Sjetimo se da je Vijeće za vanjske poslove tijelo koje donosi odluke koje mora e, naravno provesti orijentacijsku raspravu, da, naravno, ali bolje bi bilo da se e, dođe do konkretnih ishoda i zajedničkog djelovanja. E, e Naravno, ja sam član Europskog vijeća i e, moram ondje iznositi najvažnija pitanja europske politike i to je golemi golema, golem privilegij moći to činiti, ja sam naravno na to i spreman. Te na posljedku. Kao sa svim ostalim, bit će mi jako drago da radim u bliskoj suradnji s Europskim parlamentom jer sam duboko uvjeren u parlamentarnu demokraciju. Jer dobro znam da vaše rezolucije, posredovanje i nadzor izbora imaju temeljnu ulogu u funkcioniranju europske vanjske politike koja je vjerodostojna. Hvala. High Representative, Vice President Designate, let me... predstavniče, kandidat za povjerenik. E, hvala vam još jednom što ste došli odgovoriti na naša pitanja, a dame i gospodo, ovime zaključujemo naše saslušanje. Gospodine Borel, svake čast i svima ugodno večer želim.